places, please, because we will start in some minutes. Thank Možemo li krenuti sjesti za par minuta? Počinjemo. Monsieur le commissaire, chers collègues. Gospodine povjereniče, dragi kolege, dopustite mi da vam svima poželim dobrodošlicu na 33. plenarnu sjednicu odbora regija. Ima li nekih primjedbi na dnevni red? Ako to nije slučaj, možemo osvojiti dnevni red. E, isto pitanje odnosi se na zapisnik sa 132. plenarnog zasjedanja održanog 5. i 6. prosinca prošle godine. Imali nekih primjedbi? Čini se da to nije slučaj. Prema tome možemo smatrati ovaj zapisnik usvojenim. Dragi kolege, posljednjih nekoliko tjedana dogodila su se neka tragična zbivanja, pritom mislim na našeg kolegu, gradonačelnika Gdanska, Pavela Adamovića, koji je 13. siječnja na jednoj e, dobrotvornoj zabavi e, ranjen i sutradan je preminuo budući da je podlegao ozljedama. Zatim teroristički napadi u Strasburu 11. prosinca prošle godine među žrtvima bile su i dvije novina, dva novinara, jedan iz Italije, jedan iz Poljske, s kojima smo u više navrata surađivali u sklopu Europskog tjedna gradova i regija. Nećemo zaboraviti naše nekadašnje kolege koji su nas nedavno napustili, Vincente Alvarez Areses, koji je bio predsjednik španjolske regije Asturije i Jurije Pil iz Estonije, dogradonačelnik Talina. Sada vas e, molim da se dignemo njima u počast i imamo, imat ćemo minutu šutnje. Merci. Hvala. Dragi kolege, želim pozdraviti jednu delegaciju iz grada Gdańska u vaše ime pod eh, vodstvom gospođe Dulkević eh, koja je zamjenica gradonačelnika eh, i Peter Adamović, e, brat Pavela Adamovića, je također s nama i želim ga posebno pozdraviti ovom prilikom. Je tiens à vous remercier pour votre... Dopustite mi da vam zahvalim na dolasku kako bismo ovdje odali počast e, Pavelu i kako bismo se podsjetili na važnost njegove borbe protiv netolerancije, obranu prava migranata i seksualnih manjina. Sada ćemo zajedno pogledati jednu video snimku u njegovo sjećanje. Nakon toga ću dati riječ predsjedniku poljske delegacije, kolegi Vožnjaku, i nakon toga predsjedniku regije Pomeranije, e, kolegi Suku. To čas cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, dajcie znać cudowniejszym miasto na świecie. Dziękuję Wam.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 Monsieur je vous donne... Gospodine Vožnjak, izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, uvaženi uzvanici, dame i gospodo, Doista smo preživjeli veliki gubitak, ne samo kada je riječ o poljskoj delegaciji u odboru regija. Mislim da se taj gubitak osjeća ne samo na razini lokalne samouprave u Poljskoj, mislim da je čitava Europa izgubila jednog velikog čovjeka. Europa koja se temelji na našim zajedničkim vrijednostima. Ne tako davno Pavel je sjedio ovdje s nama na ovom mjestu gdje sada stoji buket cvijeća i njegova slika. Tog e, sudbonosnog dana 13. E, siječnja on je proboden nožem i ubijen je za vrijeme jedne e, velike dobrotvorne zabave koja se organizira jedanput godišnje. Riječ je o događaju koji ima za cilj prikupljanje sredstava za kupnju medicinske opreme za spašavanje novorođenčadi u poljskim bolnicama. Na tisuće dobrovoljaca izišlo je na ulicu sa kutijama za prikupljanje novca. Pavel Adamović je također bio dobrovoljac, on je također bio na ulici Inače, e, toga dana svake godine u 20 sati bio je običaj da se kaže koliko je sredstava prikupljeno tijekom e, tog karitativnog događaja. E, Pavel je izišao na pozornicu da se zahvali svima prisutnima. Zahvalio je svima na velikodušnosti i na dobroj volji te velikom srcu. Odmah nakon što je izgovorio te riječi, napadnut je od strane počinitelja. Taj zločin je bez sumnje politički motiviran, to nam je svima jasno, a za to postoje dva razloga. Nakon što je probao nožem gospodina Adamovića, počinitelj je sam rekao zašto je to učinio. Kazao je da se želi osvetiti stranci e, Civic Platform, budući da je gospodin Adamović bio član te stranke. Već e, posljednjih nekoliko mjeseci gospodin Adamović je bio u predizbornoj kampanji budući da se htio kandidirati i za sljedeću funkciju i zbog toga je trpio napade u medijima. Bilo je mnogo lažnih optužbi na njegov račun a cilj je bio jasan da ga se omete u njegovoj namjeri da se kandidira, odnosno da dobije izbore. Mislim da to treba reći jer je to politički kontekst u kojem se zbio ovaj zločin. Gospodin Struk će vam možda bolje moći reći nešto gospodinu Adamoviću, budući da je on predsjednik regije Pomeranije u kojoj se nalazi grad Dansk, tako da ću sada predati riječ njemu, ali prije toga želim zahvaliti predsjedniku i potpredsjedniku na iskazanoj sučuti i na dolasku na pogreb. Dakle, zahvaljujem svima vama na iskazima sučuti, na toplim riječima i gestama. Zahvaljujem vam na svemu što ste rekli o našem preminulom kolegi gospodinu Adamoviću. Želim također apelirati na vas da održite sjećanje na njega živim. On jest i uvijek će biti važan član ovoga doma i čitave Europske unije. Merci beaucoup pour... Euh, Hvala vam lijepo na ovim riječima, gospodine Vožnjak. Sada dajem riječ gospodinu Štruku, izvolite. Ovdje smo kako bismo se prisjetili našeg kolege i prijatelja Pavela Adamovića, gradonačelnika Gdańska. Za mnoge od nas ovaj događaj predstavlja političko ubojstvo i za nas je ono bilo šokantno, tim više što se to dogodilo tijekom koncerta koji je obilježio vrhunac najljepše dobrotvorne priredbe u Poljskoj. Ponavljam, e, cilj te dobrotvorne akcije bio je pomoći najslabijima i činiti dobro. Žrtva je osoba koja je prisutna u javnom životu i koja se zalagala za to da se spriječi govor mržnje u javnosti. Teško mi je govoriti u prošlom vremenu o Pavelu Adamoviću jer da smo vidjeli i ovdje u Briselu prije nekog e, vremena vidjeli smo se na e, plenarnoj sjednici, razgovarali smo o planovima za Gdańsk, e, za idući mandat koji je upravo započinjao. On je govorio o svojem gradu kao gradu solidarnosti i slobode i on je to i ostvario i svojim djelovanjem od mladosti, a i vodeći Gdańsk kao gradonačelnik toliko vremena. Izražavamo se ovim riječima ne samo stoga što je u Gdańsku nastao pokret Solidarnoš koji je mirnim putem uspio srušiti jedan od najgorih političkih sustava u povijesti, nego iz toga što je Gdanjsk smatrao gradom doista slobodnih ljudi, bez obzira na njihovo porijeklo, mišljenja ili vjeroispovijest. On je smatrao Gdanjsk gradom solidarnih ljudi u kojem se nitko nije osjećao isključenim iz te naše zajednice. Zahvaljujući Pavelu, Gdanski je prerastao u europski grad. Poštovanje, sloboda, demokracija, jednakost, ljudsko dostojanstvo su vrijednosti koje mnogo znače. Godinama je obavljao funkciju gradonačelnika i mi smo uvjereni da te vrijednosti E, žive i dalje u Gdańsku i da će živjeti uvijek zahvaljujući njemu. On se također zalagao za prava manjina i imigranata i također je bio članom lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu partnerstva koje djeluje u okviru odbora regija i zalagao se za zaštitu demokratskih vrijednosti i civilnog društva i na lokalnoj i na regionalnoj razini i u zemljama istočnog partnerstva. Ubojstvo Pavela Adamovića koji je inače i prethodnih mjeseci napadan u poljskim medijima i također od strane stranaka na vlasti pokazuje da je prisutan jedan negativan diskurs u politici u medijima u Poljskoj što može imati i tragične posljedice i naša je zadaća suprotstaviti se tome. Drago mi je što ćemo sutra usvojiti rezoluciju za e, suzbijanje nasilja i govora mržnje. Nadam se da je to tek početak zalaganja institucija Europske unije za upostavljanje ovih neutemeljenih optužbi i ovih izraza i govora mržnje. Danas odbor regija tuguje zbog gubitka Pavela i, dragi prijatelju, pozdravljam te s Bogom. Hvala. Chers collègues, permettez-moi enfin quelques mots pour redire Dragi kolege, treba reći da sigurno nećemo zaboraviti gradonačelnika Gdanska i njegova dijela i dalje će nas inspirirati. Danas ćemo na kraju usvojiti jednu rezoluciju o protiv govora mržnje i zločina iz mržnje. To će biti snažna poruka koju ćemo uputiti ostalim europskim institucijama. A na marginama sljedeće plenarne sjednice 10. travnja organizirat ćemo i službenu komemoraciju na petom katu odbora regija. Naime, tada ćemo e, taj prostor nazvati po Pavelu Adamoviću i tamo ćemo postaviti jednu komemorativnu ploču. Donald Tusk je već iskazao interes da sudjeluje u toj svečanosti gdje će također biti pozvani e, članovi obitelji Pavela Adamovića te predstavnici Poljske i grada Gdanska. Da kako svi ste pozvani da nam se pridružite 10. travnja na toj komemoraciji i želim vas podsjetiti da svi možete potpisati knjigu žalovanja koja se nalazi na ulazu u zgradu. Dragi kolege, sada ćemo nastaviti s radom, ali prije svega ću zahvaliti povjereniku Navračiću koji je već eh, sudjelovao u prvom dijelu ove svečanosti. On je, dakle, e, zahvaljujemo što je bio prisutan za vrijeme ovog odavanja počasti. Drago mi je što vas mogu ponovno pozdraviti na našoj plenarnoj sjednici, što također govori u prilog toga koliko naš odbor pridaje pozornost e, Europi dakle kulturi Imali smo 12 događaja u 37 zemalja e, na tu temu. Bili su vrlo aktivni i naši, naša tijela na regionalnoj razini. Tako nam, nam je drago da možemo dakle produžiti e, tu tu dan evropske baštine gdje se u potpunosti prepoznaje važnost teritorijalne dimenzije. Mi smatramo da bi ova godina trebala postići da kultura i obrazovanje budu dva nezaobilazna stupa za ojačanu, solidarnu i dinamičnu uniju. U svibnju prošle godine imali smo priliku razmijeniti mišljenja o potrebi da se osnaži europski identitet kroz kulturu. To pitanje i dalje aktualno uoči europskih izbora i sameta u Siglu. I naš odbor inzistira na tome da je potrebno izvojiti sredstva za kulturu i obrazovanje kako bismo se mogli nositi sa izazovima u ovome stoljeću. Europska komisija je predložila novi program Erasmus koji je ambiciozni, udvostručena su sredstva na 30 milijardi eura, 30 milijuna eura, kako bi se utrostručio broj sudionika. Kroz ovaj program će se podržati i stvaranje europskog obrazovnog prostora do 2025. godine što je politički prioritet za Europsku uniju kako bi se zamčilo da granice ne budu prepreka obrazovanju i istraživanju. Mi to u potpunosti podržavamo. Uostalom, naš odbor je uvjeren u važnost e, programa Kreativna Europa e, koji će se ponovno provoditi kroz e, sljedeći višegodišnji financijski okvir. Isto tako su izdvojena sredstva u visini od 2 milijarde eura što se tiče e, kulturne baštine i općenito kulture, to je jedan e, strateški resurs za Europu i treba ga takvim percipirati. U našim gradovima i regija treba poticati pojavu ekosustava koji potiču kreativnost i inovacije, ali su isto tako i čimbenici socijalne kohezije te imaju federativnu ulogu za europsku mladež. Mi e, pozdravljamo inicijativu Discover EU koja daje mladima eh, u dobi od 18 godina i više mogućnost da otkriju zemlje Europske unije. U tom kontekstu želim eh, skrenuti vašu pozornost na našu prijedlog Europskog snaga solidarnosti i nove europske strategije za mlade. Također želimo inzistirati na potrebi da postoji politika za mlade koja bi bila integrirana u sve druge europske politike i to kroz jedan horizontalni pristup koji također stavlja naglasak na prekograničnu i međuregionalnu suradnju. Gospodine povjereniče, ova dva mišljenja o Erasmusu i kreativnoj Europi koje ćemo danas usvojiti nakon ove rasprave naglašavaju volju regionalnih i lokalnih vlasti da se uključe u stvaranje europskog obrazovnog prostora te također su u skladu sa novim ciljevima europskog programa za kulturu. Mislim da će se to jasno pokazati i kroz današnju raspravu. A sada e, imam veliku čast da vam predam riječ, gospodin povjereniče. Thank you, President, uh, members Hvala, poštovani članovi odbora, dame i gospodo. Ulaganje u ljude, naročito u mlade, u njihovo obrazovanje, kreativnost e, i dobrobiti je ključno ako želimo izgraditi otpornu Europu za budućnost. Stoga mi je drago što je Europska komisija stavila ulaganje u ljude u srž svojeg prijedloga za sljedeći dugoročni proračun Europske unije nakon 2020. godine i to vrijedi naročito za dva programa o kojima ćemo razgovarati danas poslje podne, a oni su Kreativna Europa i Erasmus. Radujem se našoj raspravi i već vam unaprijed zahvaljujem na vašem doprinosu i potpori. Naročito želim zahvaliti izvjestiteljima gospodinu Karačoniju i gospođi Hiller. Obrazovanje i kultura su se vratili na mjesto koje im pripada, a to je pri vrhu europskog političkog programa. Europski čelnici su jasno rekli da očekuju veću ambiciju u ovim programima i mi smo rado odgovorili nizom smijelih prijedloga koje smo iznijeli 2018. godine. Njima je svrha izmijeniti našu suradnju i omogućiti nam da iskoristimo kulturu i obrazovanje u društvenom rastu, u društvenoj koheziji i također u promicanju europskog identiteta. Prijedlog e, ta dva programa Erasmus i Kreativna Europa koji smo iznijeli prošle godine se nadovezuje na taj zamah. Želimo da Europa iskoristi sve prednosti snažnog sektora kulture i kreativnosti i želimo stvoriti europski prostor obrazovanja do 2020. godine. To je ključno za Europu kako bi bila i dalje konkurentna i e, to je ključno kako bi se ključovalo e, jedinstvo između naših zemalja, e, regija, gradova i ljudi. Dopustite da počnem sa programom Kreativna Europa. Predlažemo povećanje proračuna tog programa za jednu trećinu, to jest na 1,85 milijardi eura. I taj je program e, osmišljen kako bi podržao naš politički rad e, u prioritetima koji se nalaze u Europskoj agendi za kulturu koju sam predstavio prošle godine. Jedan od naših glavnih ciljeva je da program bude fleksibilan. Trebamo ostvariti bolju ravnotežu između društvenih, gospodarskih e, i međunarodnih dimenzija kulture, ali i ujedno ostaviti prostor za stvaranje i inovacije. Također želimo uvesti novitete za koje smatramo da doista mogu učiniti razliku, a tu naročito predlažemo nove formate za potporu umjetnicima ili profesionalcima koji putuju u inozemstvu i također pružamo i ciljenu potporu određenim sektorima poput glazbe. E, čini se da neki od vas imaju dvojbe u vezi s time, ali molim vas e, da e, ne osjećate te strahove. Većina programa bit će posvećena horizontalnim djelovanjima koje će obuhvatiti sve kulturne i kreativne sektore. Međutim, pregovori o proračunu su teški. Više no ikad Kulturi trebaju saveznici na europskoj razini. Svi oni koji vjeruju u moć kulture i u preobrazbu zahvaljujući kulturi naših gradova i e, regija moraju se založiti za te programe i drago mi je e, da je odbor regija jedan od naših saveznika i računam na vas da uvjerite europske vlade da je novac uložen u kulturu doista izvrsna investicija i donosi i značajne povrate i e, što se tiče socijalne i ekonomske politike. Kreativna Europa će mhm. podržati naše prioritete iz nove Europske agende za kulturu i drago mi je što nacrt mišljenja odbora pozdravlja ovu agendu i drago mi je što podržavate našu socijalnu politiku, ekonomsku politiku i ciljeve iz njih i također međusektorske aktivnosti koje uključuju također i posebne aktivnosti koje će nam omogućiti promicanje i očuvanje kulturne baštine i E, također nakon e, Europske godine baštine. E, vaša je uloga ključna u ostvarenju ovih inicijativa, naročito kada je riječ o europskim gradovima i regijama i njihovim inicijativama iz područja kulturne baštine. Sada ću se osvrnuti na Erasmus. To je jedan od najuspješnijih programa Europske unije, ali mi smatramo da ga možemo još poboljšati Zbog toga u sljedećem financijskom razdoblju nakon 2020. godine želimo udostručiti njegov proračun na 30 milijardi eura. I to bi trebalo omogućiti e, utrostručenje broja sudionika i stvoriti nove prilike za stjecanje iskustva u svim E, sektorima u obrazovanju, strukovnom usavršavanju i u sportu, dakle u svim sektorima koje obuhvaća program. Ali riječ je o više e, nego o brojkama. Dakle, oni koji žele sudjelovati u programima koji financira Europa ili iz e, udaljenih ruralnih područja će imati prilike sudjelovati u njemu. Također u budući program Erasmus e, možemo uključiti i nove inicijative, a on nudi jednostavan način mladima da istraže europsku kulturnu raznolikost, da se povežu s drugima i da shvate za što se Europa zalaže. Želimo im pomoći da otkriju Europu i da prate njen rast. Zbog toga smo predložili proračun od 700 milijuna eura eh, u razdoblju od 7 godina i to će nam omogućiti da pružimo e, milijun i pol ljudi priliku da shvate Europu i da doista steknu bogato mhm. iskustvo. Regije, gradovi i lokalni dionici imaju ključnu ulogu u e, razvoju tog programa. Prije nego što zaključim, želim izdvojiti još jedan važan čimbenik koji bi trebao E, i dalje potaknuti razvoj e, obrazovanja i kulture u europskom proračunu. U našim e, prijedlozima postavili smo sve tako da dopunimo financiranje za Creative Europe i Erasmus i drugim instrumentima. Dakle, sinergija sa drugim europskim programima je naročito važna kada je riječ o proširenju uspješnih projekata koji bi mogli prerasti u standardne prakse u jednom sektoru ili u jednoj zemlji. Oni također eh, mogu omogućiti veću pristupačnost programima poput eh, Erasmusa, primjerice eh, dajući i financijska sredstva za mlade koji dolaze iz siromašnijih obitelji. Naravno, zemlje članice mogu autonomno odlučiti kako utrošiti sredstva iz programa Erasmus u okviru strukturnih fondova i ja bih vas pozvao da usmjerite neke od tih sredstava na način da oni E, dopune potporu koju dajemo iz programa Erasmus ili Kreativna Europa. Dama i gospodo, za manje od četiri mjeseca građani će reći svoje mišljenje o pravcu kojim žele da Europa krene i o budućnosti koju zamišlja za sebe i za ovaj kontinent. To će biti njihova odluka i vjerujem da ćete i vi poput mene potaknuti mlade da daju svoj glas u izborima za Europski parlament. Mi smo ocrtali važan dio te budućnosti, odnosno ulaganjem u obrazovanje, u kulturu i u mlade. Želimo također izgraditi otvorenost i otpornost i jake zajednice koje dijele zajedničke vrednosti poput razumijevanja i poštovanja to možemo jedino ostvariti tako što ćemo surađivati. Drago mi je što e, znam da i vi želite sudjelovati u tome i radujem se našem e, daljem nastavku ovog zajedničkog puta. Hvala. Hvala vam, gospodine povjereniče, na iskazanoj poruci. Sada ću dati riječ našim članovima. Imamo kao prvo političke skupine i prvog potpredsjednika. Nakon toga prelazimo na izvjestitelje i stažiste koji su organizirali konferenciju o jednakosti prilika za muškarce i žene u Europskoj uniji. Ja sam osobno sudjelovao na toj konferenciji i želim čestitati našim stažistima na uspješnoj organizaciji konferencije. Imamo također i neke govornike koji se javljaju za riječ u svoje osobno ime. To ćemo morati ograničiti na jednu minutu i nastojat ćemo to završiti u e, zadanom vremenu. Inače, na ekranu možete vidjeti vrijeme, tako da vas lijepo molim da poštujete zadano vrijeme. Mislim da je to mnogo bolje nego da vam ja oduzmem riječ, što je neugodno i meni i vama, no ne budete li se držali zadanog vremena, morat ću to učiniti. Evo, mislim da je sve rečeno, a sada dajem riječ gospodinu Borboliju. Stimate domnule komisar, e, stimați colegi, este bi nešti că odată cu declanșarea crizei... Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, kao što dobro znate, na početku gospodarske krize došlo je do porasta nezaposlenosti u Europi i pokrenute su brojne europske inicijative i brojni programi kako bi se poduprla socijalna integracija i gospodarska integracija mladih. No, nezaposlenost među mladima je još vrlo visoka u brojnim europskim zemljama. Zbog toga moramo na provoditi uspješne programe poput Razvusa Plus e, i želimo vam čestitati na do sada postignutim rezultatima, odnosno na udvostručenju proračuna za ovaj program. Sada ću prijeći na svoj materinski jezik, odnosno mađarski. Politika zapošljavanja mladih uz obrazovanje je ključna, to treba svakako dalje razvijati i treba voditi računa o sadašnjoj gospodarskoj situaciji. Erasmus Plus e, i Kreativna Europa čine upravo to, odnosno je iznaći na kreativan način potrebna rješenja. Među mladima vlada visoka stopa nezaposlenosti, imamo odljev mozgova i to bilježimo u čitavoj Europi, a naročito u istočnoj i središnjoj Europi. Uz pomoć tih programa Trebamo također osmisliti strategije i akcijske programe koji će omogućiti mladima korištenje svojih znanja i vještina i u domovini. Zbog toga smatramo da je važno razvijati informatičku pismenost i omogućiti mladima da to upravo čine, a također i da razvijene iskustva. Treba na najbolji mogući način iskoristiti europsku financijsku potporu kako bi e, škole i strukovne ustanove mogle djelovati u onim područjima gdje to sada nedostaje, gdje toga nema. Također imamo i mnoga nova zanimanja u kojima će se otvoriti nova radna mjesta i upravo u tim sektorima bilježimo najmanju nezaposlenost. Stoga smatramo da treba uvesti programe informatičkog opismenjavanja tamo gdje oni nedostaju. Također je u tome bitna uloga i lokalnih i regionalnih vlasti i onih tijela koja su nadležna za školstvo. A tu naravno i europska sredstva igraju ključnu ulogu. Program Erasmus može pripomoći upravo u tome, odnosno zahvaljujući stečenim iskustvima iz razmjene, mladi će moći ponuditi rješenja također za postojeće razlike među regijama. Zbog toga I u slučaju obrazovanja <clears throat> na daljinu i mladi u najudaljenijim regijama moći će steći iskustva, vještine i znanja koja inače ne bi mogli steći. Razmus je potreban jer omogućuje razmjenu između različitih e, područja, a također e, se time jača i obrazovanje mladih, a to moguće i regijama da napreduju. I e, odbor regija traži suradnju i komisiju upravo u ovom području. Hvala. Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, povjereniče, Veliko mi je zadovoljstvo iznijeti kratko stajalište u ime mojeg kluba i prije svega želim zahvaliti što danas govorimo o temi mladi, obrazovanje, sport i kultura. Naime, naravno da je važno e, obrazovanje važno je su mladi naša budućnost i važno je da budu u središtu naših napora. Naravno da ću se fokusirati na Erasmus+, plus. a taj uspješni ključni program Europske unije donosi i tome da Europa postaje za mnoge nešto što mogu doživjeti i to se također razvija pozitivno i u području obrazovanja. To je veliki uspjeh za cijelu Europu. Uz godišnje izvješće za Erasmus Plus za 2017. možemo reći da ne samo da je 800 tisuća ljudi iskoristilo te prednosti više nego ikada, nego da je i broj podupiranih projekata dalje rastao. Tim je i važnije da se program Erasmus e, Plus nastavi i 2021. barem u jednako uspješnom opsegu. Izračito treba pozdraviti što je komisija predložila udvostručavanje proračuna za ovaj program i tima svima koji nešto uče od bilo, u bilo kojoj životnoj dobi omogućuje da dožive Europu. Pritom se radi e, i o učenicima, studentima, e, stažistima, e, onima koji sudjeluju u obrazovanju odraslih ili drugima. Jedna od važnih pretpostavki za ovo vrlo ambicionirano utrostručavanje e, polaznika e, povezano je e, i sa znatnim pojednostavljenjem uvjeta. Naime, već godinama se govori od strane sudionika, to smo uvijek čuli u Bremenu i u Briselu, od korisnika. Naime, ljudi se žale da je postupak kompliciran i zasigurno je poneko i odustao od e, stavljanja zahtjeva, posebice manje organizacije. Stoga je važno još jednom e, reći koliko je važno pojednostavljenje, ali i jačati mogućnost savjetovanja. U ovom trenutku mnoge nacionalne agencije, ali i osobe koje mogu dati potporu e, ili e, u postavljanju zahtjeva to e, nije nešto što treba biti u sukobu kao te dvije institucije nego se trebaju međusobno povezati. Još nešto što želimo reći naime s naše strane pozdravljamo što se organizacija otvara i onima koji imaju manje šansi, posebice onih koji u vlastitoj kući nemaju mogućnost sudjelovanja i za njih je važno e, moći iskusiti Europu, putovati i sudjelovati u ovakvom programu. Važno je da mladi i u izvanškolskom obrazovanju E, također budu e, uključeni kao i oni u sportskim aktivnostima. Možda to ne trebaju biti uvijek e, toliki broj zemalja, recimo deset koji su sada uvjet za sudjelovanje u, u sportskim aktivnostima kako bi se još više potakle sudjelovanje u manjim sportskim aktivnostima i meni osobno e, sam, e, a to se vidi iz mojeg mišljenja, otišla i dalje od onoga što je predložila komisija. Jedno je područje e, onih koji su uključeni u strukovno obrazovanje. Naime, važno je raditi, naravno, no Nažalost, e, prekoračili ste e, vrijeme koje vam je bilo na raspolaganju. Evo kratko da kažem zaključak samo da posebice u Interregu, posebice u području Interrega i Discover EU e, se dalje nastave napori. Hvala. U redu sada dajem riječ kolegi Zakijuku. Stimate domnule komisar, un studiu recent a descris patrimoniul cultural ca pe un atu considerabil. Da, u studiji smo opisali kulturnu baštinu kao važno nasljeđe našeg stoljeća jer ona može povisiti životni standard u našim e, zemljama. E, ja sam e, bio gradonačelnik jednog grada u Rumunjskoj sa 15.000 stanovnika i mi smo živi dokaz toga. To je inače bio rudarski grad, no nakon zatvaranja rudnika Nezaposlenost je znatno porasla, no mi smo to uspjeli preokrenuti i postali smo turistička destinacija na europskoj razini i sada japanske turističke agencije nas e, uvrštavaju među 30 najzanimljivijih europskih gradova. Naša kulturna baština, kohezijski fond e, i mogućnosti financiranja te e, dva E, spomenika na popisu UNESCO u našem e, području bili su čimbenici koji su nam e, pomogli u našem razvoju. Doista mi je drago što u slučaju Erasmusa plus stoga e, komisija želi e, povećati i e, proračun Discover EU jer samo podupiranjem kulture i dijeljenjem iste u <clears throat> našem životu i u životu drugih naraštaja ćemo i dalje biti ujedinjeni u različitosti. Vi ste na početku saziva rekli da govornik je prekinut. Deci eh, știu că statele membre dețin în continuare Evo, kao što sam govorio, znam da zemlje članice imaju dalje isključive nadležnosti kada je riječ o sektoru kulture, ali na početku mandata vi ste rekli da nezakonodavni instrumenti Europske unije mogu biti doista korisni i učinkoviti. Sada kada je završena Europska godina kulturne baštine, u radnom programu komisije vidimo da nedostaje riječ kultura. to vam pitanje želim postaviti, odnosno što ćete za sobom ostaviti upravo u ovom području kada završite sa svojim mandatom? Hvala lijepo. Kolega Gribovski ima riječ. Gospodine povjereniče, poštovani kolege, u ime skupine europskih konzervativaca i reformista želim još jednom pozdraviti povjerenika. Želim eh, se usredotočiti na dva elementa, a to su mladi i sport. Eh, povjerenik je to također spomenuo. Mladi u Erasmusu Plus i nove tehnologije u obrazovanju. Imam eh, pitanje za povjerenika, ali i za ostale. Varšava, Varšavska delta, govori li vam to išta? To su mali klubovi koje je pokrenuo Levandovski, poznati nogometaš. Mladi započinju karijeru u ovako malim nogometnim klubovima, a onda ostvaruju svoje snove. No, osim što omogućuju mladima da ostvare svoje snove, ti su klubovi također i mjesto stjecanja socijaliziranosti i također omogućuju mladima da odrastu, da se odgoje i također im nude jednu od mogućih alternativa za provođenje slobodnog vremena. Dakle, e, ovi nogometni klubovi su neka vrsta i kulturnih organizacija. Imamo klubove koji imaju i e, više stoljetnu povijest e, koji su od uvijek ovdje bili prisutni. Dakle, gospodine povjereniče, htio bih da se iznače jedan način da se očuvaju ti klubovi, da se obrazuju treneri i također da se osiguraju potrebne infrastrukture. U Poljskoj e, smo ostvarili značajna ulaganja u sportske objekte i slično, a to je i važno radi Europske unije. Zadnji višegodišnji financijski program nije baš vodio računa o tome. Ja bih e, želio da se stavi naglasak na to. Predsjednik prekida i e, zahvaljuje na pozornosti. Sljedeća je gospođa Ford. Thank you. learning requires Hvala. Obrazovanje zahtjeva holistički pristup e, od e, rođenja u neformalnom e, obiteljskom okruženju do svijeta rada i cjeloživotnog učenja. Trebamo se sjetiti da obrazovanje nije samo u školama i obrazovnim ustanovama. Postoje mnoge socijalne i fizičke barijere koje sprečavaju takvo sudjelovanje u obrazovanju, kao što sam rekla u svojem izvješću o ulozi mladih i E, obrazovanja za mladih, posebice posebno obrazovne potrebe koje treba podopirati na formalnoj i na e, neformalnoj razini. Za to je potreban pristup visokokvalitetnoj kvalitetnoj skrbi i odgovarajućim objektima koji su opremljeni za prilike za sve. Također postoje brojni dodatni izazovi za djevojke i žene, za razvoj e, njihovog dobrobiti i samopouzdanja e, od kuće do akademije do cjeloživotnog učenja programi. E, za djevojke i mladiće također mogu se podupirati i razvojem sportskih aktivnosti u zajednici E, pozitivnim ulogom e, poslovne zajednice u zajednici, pozitivnom interpretacijom onoga što bi žene trebale biti, a ne samo što mogu biti. Puno toga treba činiti na regionalnoj razini i uključivanjem dobrovoljnog i privatnog sektora. Također treba više uzeti u obzir pristup istraživanju i razvoju, sa raspodjelom najboljih znanja onome što funkcionira između zemalja članica. Postoje neke odlični primjeri koji se već e, provode u našim zajednicama. Te na trebamo e, razgovarati o tome što se može postići sa postojećim resursima, s resursima, ali i za što su potrebno dodatno financiranje. Hvala lijepo. Sada riječ ima naš prvi potpredsjednik Marko Markula. Zahvaljujem eh, predsjedniče, povjerenče Navrčić, dragi Tibore. Dakle, eh, da kažem još drugim riječima ono što ste upravo vi nama rekli. Naime, budućnost Europe ovisi o mladim eh, europljanima, o njihovim očekivanjima za budućnost i Vidjeli smo da posebice mladi ispod 30 godina su najentuzijastičniji e, podupiratelji ideje Europe i upravo za njih i s njima treba planirati budućnost Europske unije. I kao što ste vi sada e, rekli, e, Erasmus Plus treba odvesti sada na novu razinu E, sami ste rekli koliko se radilo na cjeloživotnom učenju i digitalizaciji. Upravo su to najsnažniji koraci naprijed na kojima možemo temeljiti našu budućnost. Posebice vam želimo zahvaliti što prije dvije i pola godine u suradnji između e, vašeg ureda i mojeg ureda kad e, sam bio predsjednik smo primijenili smo pripremili deset stranica dokumenta o tome kako organizirati suradnju e, u okviru komisije SEDE koja je puno na tome radila, kako e, raditi dalje. Sada su e, rezultati ovdje jer veliki dio tog portfelja je operacionaliziran na razini gradova i regija. Mi podupiramo i potrebu da svi dobiju priliku za cijelo učenje kao što je ovdje već rečeno i to je sada povezano i sa digitalizacijom i e, STEM predmetima, znanost, tehnologije, inženjering i e, matematika. I danas to želimo e, u to integrirati još i poduzetništvo i umjetnost. Znači nova riječ je i tim i to je taj interdisciplinarni, višedisciplinarni pristup obrazovanju. Znam također i da je vaše sveučilište u Mađarskoj, matično sveučilište, Budimpeštanske sveučilište znanosti i tehnologije snažan dionik na tom tržištu i to smo upravo čuli od vas kad ste posjetili moje sveučilište u ESPO u Finskoj gdje smo utvrdili brojne zajedničke aktivnosti koje možemo podijeliti s ostatkom Europe. I upravo to je Europa na kojoj možemo dalje graditi, na tim e, partnerstvima, pametnoj e, e, specijalizaciji i istraživačkim centrima. Danas ste u parlamentu otvorili i sa riječima o znanost se sutra s parlamentom, a sutra ćemo to proširiti na regije i rado ćemo nastaviti na tom području. Hvala lijepo, riječ ima Janus Karačun. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném meg... Predsjedniče, uvaženi kolege, zahvaljujem eh, povjereniku Novačiću na eh, tome što je ovdje. To je doista velika čast za plenarnu sjednicu odbora regija. Ovo je bilo, ovi šest mjeseci bili su zanimljiv eh, put za mene, vidio sam i svijet kulture, no i sve te odgovornosti naše politike Europskoj uniji koje se odnose na kulturu, ono što je učinjeno posljednjih pet ili deset godina. I u toj analizi upoznao sam se sa radom komisije, parlamenta i vijeća, e, upoznao se s predstavnicima austrijskog predsjedništva i primijetio da postoje u institucijama razni pristupi raznim dokumentima. U svibnju prošle godine komisija je iskomunicirala svoj predlog u drugoj polovici godine, zatim su radili na e, europskom kulturnom nasljeđu sa nizom događanja i e, ideja je bila da se to nekako prenese u budućnost, zatim tu su i parlamenti, odbor regija, mi smo zatim nastavili sa radom i na zanimljiv način smo razmislili mišljenje s drugim institucijama, pa zatim i austrijskim predsjedništvom koje je do prosinca pokušavalo postići što je više moglo. Organizirali su i događanja za ministre kulture, nadali se usvajanju zajedničkog pristupa za politike u kulturi za Europu u budućnosti. Što se tiče onoga što je odrađeno, pogledao sam detalje predloga komisije i mislio sam da u našem mišljenju i odgovoru tome trebamo pogledati E, prema dužnosti prema 2021. i 2027. povećati proračun alociran za kulturu. ako želimo zadržati zamah i ispuniti ambiciozne ciljeve, moramo osigurati da imamo financijske resurse koji su za to potrebni. To je nužni preduvjet i drago nam je što komisija uzela obzir i usvajanje na projekta Kreativna Europa i gleda kulturu kao područje politika koje treba širiti u Europskoj uniji, to je vrlo pozitivno Želimo sinergije, također želimo uzeti u obzir činjenicu da danas je kultura nešto što je dio aktivnosti naših općina i regija, dio našeg lokalnog prosperiteta, te na posljedku riječ dvije o važnim koracima koje mislim da treba poduzeti u smislu onoga što smo napravili od listopada prošle godine, cijelo ovo pitanje europske godine kulturnog nasljeđa i baštine, to je važno. I danas na plenarna sjednica e, je mjesto gdje ćemo podnijeti niz amandmana. Također i pozdravljamo i činjenicu što je povjerenik Navračić govorio u Beću i o ovome. Zahvaljujem na vašoj pomoći. Hvala. A sada riječ ima gospođa Sario, e, predstavnica naših stažista. Predsjedniče for giving us the opportunity to address you here today. If you look... Hvala. Ako pogledate vidjet ćete da su žene e, manjina u ovom političkom e, skupu, a to je nažalost i dio jednog e, šireg pitanja. Žene danas nisu dovoljno zastupljene na svim razinama političkog odlučivanja, uključujući lokalnu i regionalnu razinu to postavlja jedno ključno pitanje. Ako naše vlade ne odražavaju sastav našeg društva u cijelosti, kako onda očekujemo da će naše politike doista odgovoriti na probleme svih građana? Zato smo organizirali Europu za nju, konferenciju o tome kako jačati i snažiti žene u e, gradovima i regijama sa 22 govornika, stotinjak sudionika i 300 E, promatrača online a kao ishod usvojen je cijeli niz preporuka koje se mogu e, pronaći u ovim materijalima koje su vam dostavili. Kao sažetak ovih preporuka, naša poruka je dvostruka koja ide prema vama. Prvo, nemojte pocijeniti ulogu koju vi kao lokalni političari možete igrati u pitanjima rodne jednakosti u vašim regijama i gradovima na, na dobrojih vaših e, građana. Mjere kao javne konzultacije, e, sprečavanje seksističkog oglašavanja, podupiranje e, programa obrazovanja za žene može znatno doprinijeti rodnoj jednakosti. Zato pozivamo vas i vaše E, i zastupnika, e, vaše zastupnike ovdje da jačate u ovom pogledu javne politike u vašim regijama i gradovima, te vas pozivamo da osigurate da više žena bude uključeno u sve aspekte lokalnog planiranja kako bi javni život i javni prostori bili organizirani na način koji će funkcionirati i za muškarce i žene. Nadalje, Ključno je da e, odbor regija postavi pravi primjer e, Odbor regija pozva Europsku uniju da se preda, da, da uzme za svoj cilj punu jednakost muškaraca i žena, a mi pozivamo također odbor regija da ozbiljno shvati i e, preuzme obvezu poboljšanja rodnih politika i u odboru regija, te pozivamo odbor regija u sljedećem mandatu da jača, da potiče zemlje članice da e, nominira više žena i da e, također poveća broj izvjestitelja, e, ženskih izvjestitelja za mišljenja te da poboljša rodnu ravnotežu na vodećim položajima i u predsjedništvu. Vjerujemo da su to ključni koraci kako bi Europa postala ravnopravnija, a time i bolja Europa za sve nas. Zahvaljujem. Merci Hvala lijepo. Sada imamo još 15 govornika na popisu. Zaključit ću popis i molim moram još jednom ustrajati na tome da se držite zadanog vremena od jedne minute i toga ćemo se striktno pridržavati. Gamara Wes eh, nam je prva osoba na popisu. Zahvaljujem eh, predsjedniče, došli povjerenče, čestitam na vašem radu u ovom području, a koji će nam omogućiti u sljedećem proračunskom razdoblju veće iznose za obrazovne programe. Ovdje govorimo o budućnosti Europske unije i znamo da je to važno za jačanje europskog identiteta e, i tog osjećaja posebice među mladima. Želim govoriti o programu Erasmus+, koji mora biti inkluzivan, to je ključno, mora postati strategija koja će nam omogućiti širenje sudjelovanja i uključivanje osoba s invaliditetom i osiguravanje da oni mogu također koristiti ove programe, jer u ovom trenutku sudjelovanje je prilično nisko i mnoge osobe s invaliditetom imaju problema sa sudjelovanjem u programima mobilnosti o kojima ovdje govorimo. Dakle, to treba uključiti, treba osigurati ekonomska potpora tim osobama te osigurati razmjenu informacija kako bi se to sudjelovanje i omogućilo. Hvala. Hvala lijepo. Sada riječ ima kolega Obersen. Poštovani gospodine povjereniče, kao gradonačelnik grada Rijeke koji će iduće godine biti europska predstavnica kulture i kako dobro razumijem važnost kulture. Da Dapače, smatram da su kultura i obrazovanje možda i jedino oružje kojim se možemo suprotstaviti rastućem populizmu i ksenofobiji prisutnog nažalost i u Europi. E, upravo je e, kultura e, ona koja mora raditi na stvaranju i širenju europskog identiteta koja se mora zalagati za slobodu, pri tome naročito mislim na slobodu mišljenja, ali i e, slobodu kulturne E, različitosti i zbog toga je izuzetno važno što su povećana sredstva i za program Kreativna Europa i za program Erasmus. No nemojmo zaboraviti ni kohezijske fondove jer upravo iz njih je puno sredstava utrošeno upravo na obnovi kulturne baštine što sve zajedno čini našu europsku zajednicu i europsku različitost. Hvala lijepo. Sada riječ ima Ana Malja. E, thank you. E, tistar mi... Povjereniče, svi mi ovdje u Europi imamo nasljeđe naših e, predaka, bogato kulturno nasljeđe koje svakako trebamo isticati. No u zemljama članicama Europske unije ključna e, stvar je očuvanje kultura manjina. Cijelo pitanje e, građanstva, nacionalnosti nije isto. Manjine imaju e, vlastite kulture koje doprinose cjelokupnoj europskoj kulturi. Stoga povjereniče dopustite da vas zamolimo da imate u vidu manjinske kulture. Naime, više od milijun građana potpisalo je ovu predstavku, a do sada mislim da se nije puno toga dogovorilo i koliko se ja sam svjesan e, za takve projekte treba e, prikupljati potpise i nadamo se da će se u tom e, pogledu dalje nešto činiti i hvala što ste danas ovdje sa nama. Hvala što govorimo o tako važnoj temi kao što je to budućnost europskih programa za mlade, za kulturu, za obrazovanje. Kada nešto radimo onda na početku uvijek trebamo se zapitati gdje mi želimo doći i koji je naš cilj. Ja mislim da je naš cilj, europski cilj pa i cilj naših država imati jedinstvenu Europu i imati pametnu Europu, Europu svojih pametnih država. Ako je tome tako onda trebamo vidjeti koji je put za doseći taj cilj. I upravo zbog toga mislim da je jako važno govoriti o tome da mi trebamo povećati izdvajanja za znanost, trebamo povećati izdvajanje za istraživanje i razvoj, ali biti jako koncentrirani na digitalnu tehnologiju, na start upove i treba poticati maksimalno približavanje kulture prema mladima na način da povezujemo kulturu i digitalno doba. Ako tako radimo, siguran sam da ćemo uspjeti. Hvala lijepo. Riječ ima kolega McCarthy. Uh, Povjereniče, uh, zahvaljujem uh, posebice na napornom radu, a mogu li reći nešto o razvoju kulturnih odnosa između komisije i lokalnih i regionalnih vlasti. Potrebno je više platformi za razmjenu znanja između gradova, regija, neki primjeri dobre prakse već su tu, imamo znanost se susreće s regijama, ali trebamo imati druge pristup e, druge platforme osim Kreativne Europe. A također e, europski glavni gradovi kulture mogu igrati više uloge ovdje. Interreg može igrati više ovdje. A kao izvjestitelj o urbanoj agendi svakako pozdravljam novo partnerstvo urbane agende o kulturi koji ima važnu ulogu u artikuliranju potreba gradova i regija u razvoju kulture. Hvala, gospodin Eichtinger. Predsjedniče, zahvaljujem eh, povjereniku na izjavi koja, je rekao o europskim mladima. Jedna tema koja je posebice važna za europske mlade je da je predsjednik Europske komisije eh, gospodin Juncker rekao da su mladi najbolji ambasadori um, Europe. Um, ta organizacija od 76. E, e, aktivna u Europi pod e, pokroviteljstvom Europske komisije i parlamenta. U posljednjim desetljećima ova organizacija postala je elitna institucija koja, je svirala na brojnim eh, manifestacijama i institucijama, a također omogućila i mladim eh, pripadnicima tog orkestra eh, da nastupa i promovira Europu i uvijek je bila financirana od strane Europske unije. Drago mi je što će komisija i povjerenik su obećali da će i dalje financijski podupirati E, ovaj Europski orkestar mladih. Hvala gospodin Bok. Evo, e, ključna e, ključna poruka koju je pred kraj života jedan od utemeljitelja Europske unije Jean rekao je da trebamo nekuda krenuti, ponovo krenuo biti od kulture. I upravo je to pokazuje koliko je važna kultura za europski identitet i izgradnju Europe od na e, prema gore, a ne obrnuta. Dopustite da kažem nešto. Dakle, ovaj projekt europskih kulturnih glavnih e, gradova veliki je uspjeh i uspješnica. Sad imamo 50 dobitnika, 300 u finalu i e, predlažem fond za te gradove koji su i dobili taj naslov, ali one koji nisu. Zatim glavni gradovi mladih, njih sve treba podupirati. Treće, više europskog financiranja za kreativnu Europu e, povećano na 80%. Također trebamo govoriti o europskim umjetnicima i trebamo imati fond za umjetnike svih e, dobi. Hvala, riječ ima François de Koster. Hvala vam gospodine predsjedatelju, gospodine povjerniče. Ja dolazim iz regije koja se opredijelila za to za, da poveća sredstvo za kulturu za 50%. To je jedna granična pogranična regija i ja sam ovdje glasnogovornik svih kulturnih aktera koji se bave sadašnjom generacijom programa Interrega i mislim da je važno da oni mogu nastaviti sa svojim programima koji su ugovorili sa susjednim regijama preko granice. Dakle, mjere koje se trenutno uvode trebale bi ponovno omogućiti kulturnim djelatnicima da mogu pod navodnicima prijeći granicu i zajedno učiniti od Europske unije jedan e, kulturni kreativni prostor. Hvala lijepo. Kolega Karjaniš. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βασίζεται μεταξύ Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, program Kreativna Europa zasniva se na sudjelovanju građana u kulturnom životu njihovog grada ili regije. No osim obuke treba im i prostor za odvijanje tih kulturnih aktivnosti. Tako da me zanima kako namjeravate financirati knjižnice, sportske dvorane, konferencijske dvorane i slično. i na koji način se to može sufinancirati na kreativni način. Riječ ima kolega Rastislav. Nema ga, tako da prelazimo na kolegu Jerrya Wolpa hat im vergangenen Jahr sehr wesentlich beigetragen zum Gelingen des europäischen Kulturerbejahres. Prošle godine je Berlin dao veliki doprinos Europskoj godini kulturne baštine. To je važno za naš europski identitet i mislim da je to jedan zamah koji treba održati. Međutim, na kulturu se ovdje ne gleda kao na resurs i mislim da se toga trebamo prisjetiti kada god razgovaramo o kulturi. Kultura je važna u smislu kreativne i kulturne ekonomije, ali to nije njezina jedina vrijednost. Kultura je tu kako bi osnažila imidž Europske unije, ali se radi isto tako o tome da se povede jedna istinska rasprava o pitanjima koja su važna za sve slojeve društva. Kako bi svi imali pristup kulturi i to trebamo promicati na jedan prekogranični način. Mislim da bi bilo dobro da imamo jednu mrežu kazališta i mislim da bi program Kreativna Europa to treba uzeti u obzir. Koleg, eh, Hvala, eh, gospodin Spiridon. Kirje kirje Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Prije svega želim reći da trebamo razmotriti aktivnosti e, dakle osposobljavanja i e, prekvalifikacije. Isto tako želim reći da je pred nama potencijalno velika socijalna kriza. E, stari oblici rada nestaju, tako da mlade ljude treba prekvalificirati kako bi stekli nove vještine a e, to bi onda dovelo i do smanjenja stope nezaposlenosti. Želim spomenuti da je u Grčkoj, odakle dolazim, stopa nezaposlenosti mladih oko 40%, dok je taj prosjek na razini Europske unije 20%. Isto tako mislim da trebamo financirati inovativne programe u obuci, kulturi i sportu. Na taj način bismo mogli moći pomoći svim kategorijama stanovništva. Mi imamo stanovništvo koje je stari i natalitet pada. Želim spomenuti još jednu stvar. Žao mi je, ali nemate više vremena. Nažalost, već sam rekao da nemate više vremena. Molim vas da predsjednite. riječi ima kolega Josef Perini. Hvala vam gospodine predsjedniče, dragi Tibore. E, moje pitanje je već e, pitao neko od kolega. Pitam se što je sa e, dakle migrantskim paktom postoji li mogućnost za jednim obvezujućim aktom za zaštitu pripadnika nacionalnih manjina i zanima me isto tako koji su E, tvoji planovi za budućnost? I možda još jedno pitanje. Ovdje si već pet godina na dužnosti povjerenika i tih pet godina je li to promijenilo tvoju perspektivu i tvoje nade kada je riječ o Europskoj uniji? Luk van de Brande kao posljednji govornik. Gospodine povjereniče, hvala vam na uloženom trudu da se unaprijedi kultura i obrazovanje jer je to ključan sektor za Europu. Imam za vas jedan prijedlog. U mom izvješću upućenom predsjedniku Junkeru ja sam izložio sljedeći prijedlog da naši ministri kulture i obrazovanja iskoriste odnosno počnu govoriti o europskom projektu od početka školovanja. Mislim da biste vi mogli možda pokrenuti tu inicijativu i predložiti ministrima obrazovanja da e, ugrade europske integracije u kurikulum. Ranije su bolonski procesi i neki drugi procesi išli u istom smjeru, tako da bih rekao da smo e, svakako unaprijedili program Erasmus, što je vrlo dobro, ali ako želimo doista doprijeti do ljudi i ako želimo doprijeti do mladih ljudi, mislim da bi možda to bio pravi smjer. Hvala vam. Hvala i vama. Zahvaljujem svim govornicima koji su se više ili manje držali zadanog vremena. Znam da to nije jednostavno, ali moramo se toga držati ako želimo dati riječ što većem broju govornika. A sada Riječ ima gospodin povjerenik koji ima veliki izazov, a to je da odgovori na komentare 20 eh, govornika koji su uzeli riječ. Sigurno sam da će to sjajno odraditi. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja ću govoriti vrlo kratko i sažeto. I dakle ići ću eh, redoslijedom kojim su govorili kolege i pokušat ću se držati zadanih tema. Bilo je jedno pitanje vezano uz digitalnu infrastrukturu i ulogu digitalnog pristupa obrazovanju kako bi se spriječio odljev mozgova i e, napuštanje udaljenih e, seoskih područja i udaljenih regija. Zato smo donijeli plan za digitalno obrazovanje početkom prošle godine. To je inače jedan prilično cjelovit plan za razvoj infrastrukture, ali i razvoj sadržaja. Naime, sastavni dio akcijskog plana za digitalno obrazovanje sastoji se u mobilizaciji regionalnih fondova ili pak kohezijskih fondova, a sve kako bi se dala podrška regijama i gradovima za izgradnju digitalne infrastrukture pod zemljom, ali isto tako i učionicama. Naime, ne znam jeste li svjesni činjenice da prema našim podacima samo 25% učionica u Europskoj uniji ima odgovarajuću opremu, e, dakle računalnu opremu, tri četvrtine učionica već sada kaska u toj digitalnoj revoluciji ali tu je isto tako i obuka o digitalnim sadržajima, zatim obuka profesora, e, zatim e, obuka o području kritičkog razmišljanja i slično. To se sve može pronaći u e, planu za digitalno obrazovanje i mi sada radimo na provedbi tih planova zajedno s državama članicama. Zatim je bilo jedno pitanje o novoj dimenziji Erasmusa kako bi taj program postao socijalno osjetljiviji. Pa to je doista jedan od naših glavnih ciljeva za sljedeće e, razdoblje provedbe Erasmusa, mi bismo htjeli iskoristiti više sredstava da dopremo do onih mladih ljudi koji dolaze iz manje povlaštenih e, obiteljskih situacija i kako bismo ih potaknuli da sudjeluju u programu Erasmus+. Osobno smatram da je to najuspješniji program e, društvene integracije na europskoj razini. Kada govorimo o marginalizaciji u društvu, o društveno marginaliziranim skupinama, izbjeglicama, e, o osobama s invaliditetom, mislim da im se doista može dati prava podrška putem Erasmusa i pomoći im da se ponovno integriraju u društvo. Gospodin Osačuk me pitao što je sa mojim nasljeđem? To je prilično zahtjevno pitanje. Mogu vam dati kratak opis eh, svog eh, nasljeđa, ali odnosno svoje ostavštine, ali Htio bih reći da su obrazovanje i kultura postali jedna od glavnih tema na dnevnom redu europskih političara i šefovi država i vlada su na samitu u Gotemburgu koji se bavio socijalnom politikom također postavili pitanje obrazovanja i kulture. Tada se analizirala uloga obrazovanja i kulture u jačanju europskog identiteta. Iz tog razloga smo se odlučili za uspostavu europskog obrazovnog prostora. To je jedan sveobuhvatni plan za e, razvoj europske obrazovne politike. Dakle, kreće se od e, predškolskog obrazovanja, zatim smo radili također na detaljnim e, planovima za e, učenje jezika, dakle poduka stranih jezika, uzajamno priznanje diploma i tečajeva e, kao i školskih e, obrazovnih kvalifikacija. Spomenuo sam akcijski plan za digitalno obrazovanje, to je također sastavni dio ovog šireg plana. Zatim Europska sveučilišta, to je jedan sasvim novi projekt visokoškolskog obrazovanja na europskoj razini. Što se tiče kulture, mi smo povećali sredstva za program Kreativna Europa. Spomenuli ste i Europsku godinu naime godinu europske baštine. U sportu smo također pokrenuli europski eh, cijedan sporta i nagrade budi inkluzivan to se dodjeljuje sportskim udrugama i nevladinim udrugama na terenu koje se bave nekim e, aspektima socijalne integracije na lokalnoj razini. Dopustite mi da još nešto kažem o tim udrugama na terenu. Dakle, ovoj nagradi budi e, inkluzivan. Ja se u potpunosti slažem sa izjavom da sport na lokalnoj razini i kulturna baština doista imaju svoju ulogu na lokalnoj i regionalnoj razini u smislu jačanja lokalnog ili regionalnog identiteta, a e, uloga trenera mnogo je važnija nego što smo to do sada shvatili. Sljedeći program Erasmus Plus e, koji će imati dvostruko veća sredstva. A rekao bih da smo također e, povećali sredstva i za sport. E, dakle, to će biti oko 15 milijuna eura za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. ćemo više prilika obuci trenera kao i projektima za osvješćivanje vezano uz društvenu ulogu trenera. U neformalnom obrazovanju kao što to vrijedi za nastavnike u formalnom obrazovanju, treneri imaju doista važnu ulogu. Zatim e, također bih htio nešto reći o e, digitalnom pristupu obrazovanju. Mislim da to može biti dobar instrument da se dopre do mladih ljudi i do djece i isto tako do stanovnika u udaljenim e, regijama. Suradnja u digitalnom području može biti dobra prilika za budućnost. Zato smo isto tako financirali jedan projekt e, škola na internetu diljem Europe. Ja mislim da to pokriva oko 500 tisuća e, profesora i škola u školama i nadam se da ćemo u budućnosti moći još doprijeti do još većeg broja dionika. Gospodin Merkola je spomenuo važnost cjeloživotnog učenja. Istina je, e, to je sastavni dio europskog obrazovnog prostora. Smatram da cjeloživotno učenje nije samo obrazovanje odraslih. U to se kreće već sa, e, od predškolske dobi i zapravo nas to prati kroz cijeli život u svim fazama života treba osnažiti ulogu cjeloživotnog učenja neformalne i formalne oblike učenja. U osnovi se doista slažem sa vašim stajalištom vezano uz e, obrazovanje u području znanosti i tehnologije. Mi također želimo pojačati suradnju među sveučilištima u dakle znanstvenim granama i mislim da e, tu možemo ostvariti doista veliki pomak. Postoji veliki interes za razvoj tog STEM obrazovanja. Što se tiče Europske prijestolnice kulture, mislim da je to doista vrlo važan projekt i želim eh, čestitati Rijeci na toj tituli. Eh, mislim da je to dobra prilika da pokažete ljepotu vašega grada, koju već dobro poznajemo i da istovremeno privučete mlade, e, nove ideje, nove mozgove u svoj grad kako biste ga preobrazili. Mislim da je to grad koji ima vrlo bogatu industrijsku e, baštinu, trgovinsku baštinu, ali isto tako i kulturnu baštinu. Tako da će to pomoći da se ovaj grad preobrazi u jedan e, prosperitetni centar koji okuplja različite ideje. Mi podržavamo sve te inicijative i želim se ovdje e, obratiti gradonačelniku Broku. Ne možemo zanemariti one gradove koji sudjeluju u natječaju, ali koji nisu dobitnici. Prošle godine smo u Firenci inaugurirali mrežu europskih prijestolnica kulture. Postoji još jedna inicijativa za pokretanjem mreže e, onih gradova koji su gotovo postali europske prijestolnice kulture, to su gradovi koji su sudjelovali u natječaju koji također e, mogu s drugima podijeliti svoje iskustvo i nadam se da ćemo ove godine inaugurirati i tu mrežu. Možda će se održati radionica za razmjenu mišljenja i ideja da kako e, zajedno sa e, sastankom europskih predstavnica kulture. Jedan od e, ciljeva sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira bit će također i pregled stanja dakle sredstava iz regionalnog fonda, kohezijskog fonda, programa Kreativna Europa i Erasmusa plus u mi sada u suradnji sa zajedničkim istraživačkim centrom pokušavamo vidjeti na koji način poboljšati taj proces. Jedna od poteškoća na koju smo naišli e, jest različita pravna osnova e, na, za ove programe Dakle, treba nam jedan e, harmonizirani pristup za te programe na europskoj razini da bismo mogli objediniti sve pogodnosti tih programa i tek onda možemo raditi na njihovoj sinergiji da kako za, e, za vašu dobrobit. Zatim, e, bilo je jedno pitanje vezano uz manjine. Mislim da će to biti jedna od zadaća povjerena sljedećoj komisiji Siguran sam da će se na europskoj razini povesti politička rasprava o toj temi. Europski parlament je zapravo prava platforma za takve rasprave, budući da je to politička institucija. Ne znam e, kako će, kakav će stav zauzeti sljedeća komisija i s obzirom na ovu inicijativu. Ali mislim da će to biti jedan e, bitan trenutak e, u procesu europskih integracija. Dakle, kada se definiraju kolektivna prava nacionalnih manjina, to su sve aspekti koji zapravo tradicionalno spadaju u nadležnost Vijeća Europe, a sada će se naći na, kao tema za raspravu u Europskoj komisiji. Mislim da će to biti vrlo zanimljivo, a i politički vrlo osjetljivo. Gospodin McCarthy, gospodin Flego, me pitao što je sa jednim sveobuhvatnijim pristupom kulturi. U potpunosti se slažem s vama, kultura nije samo nešto čime se bavimo u slobodno vrijeme. Ona može zaista značajno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, regionalnom gospodarskom razvoju E, može doprinijeti istraživanjima i općenito doprinijeti životnom e, stilu i e, u, u regijama. I zato želimo iskoristiti europska sveučilišta koja mogu postati jedan značajan akter za regionalno gospodarstvo, ali isto tako i centar za kulturni razvoj. Mislim da trebamo iskoristiti sve prilike koje se nude kako bismo ostvarili e, jaču sinergiju i kako bismo pomogli vašim aktivnostima na regionalnoj razini. Gospodin McCarthy mi je postavio pitanje o ulozi kulture. Mislim da je ta inicijativa vrlo dobra. Mislim da je ovo sada drugo izdanje jedne već uspješne inicijative Science Miss Dakle, Science Meets Parliament. Mi imamo neke skromne aktivnosti i u kulturi, primjerice zajednički istraživački centar je razradio jednu e, tablicu gdje su rangirani kreativni gradovi, kreativne regije. To bi zapravo mogao biti prvi korak e, ususret jednom osjetljivijem pristupu kulturnom razvoju i gospodarskom razvoju. Imamo isto tako i strategije za pametnu specijalizaciju. Htjeli bismo da pametna specijalizacija bude u središtu strategija za regionalni razvoj. Mislim da u tom smislu obrazovanje i kultura trebaju biti također u središtu pametne specijalizacije i ja vjerujem da će se e, to u buduće razvijeti u tom smjeru. Gospodin jer ja se slažem s vama i doista se cijenim vaše napore i e, vezano uz Europski orkestar i nadam se da ćemo i buduće osigurati sredstva za rad tog e, orkestra. Gospodin Kosta, da, mislim da je ovo sjajan primjer kako Europa može imati snažnu ulogu u regionalnom razvoju i doista sam dubinski uvjeren da kultura može pokrenuti gospodarski rast zajedno sa kreativnim industrijama e, kroz osnaživanje identiteta zajednica jer što postoji veći stupanj kohezije u nekoj regiji to će ona biti konkurentnija jer zapravo kohezija podrazumijeva i osjećaj solidarnosti i to može biti dobar temelj za gospodarski razvoj ali i za jedan dinamični kulturni život i kreativnost. U potpunosti se slažem s vama i podržavam e, vaše ambicije da za prekograničnom suradnjom moramo pojasniti pravni okvir, ali mislim da za to već ima dobrih primjera. Jedan od mojih ciljeva je otvoriti prilike europskim gradovima, e, prijestolnicama kulture e, za to Mislim da je to zapravo dobar primjer europske dimenzije u području kulture, isto tako e, za scheme mobilnosti za e, kreativce. Gospodin Karanis me pitao vezano uz infrastrukturu za kulturu i sport. Nažalost, e, razvoj infrastrukture ne može se financirati iz programa Kreativna Europa, odnosno može, ali u, vrlo skromno. To spada pod e, regionalne fondove i kohezijski fond. Sada pokušavamo premostiti te razlike između e, regionalnog fonda i programa Kreativna Europa. Do sada još nismo imali uspjeha, ali nadam se da ćemo u buduće moći prevladati sve te poteškoće. Zatim gospodin Vanden me pitao o obrazovanju, e, o europskim vrijednostima i povijesti i tradicijama. Prošle godine, mislim da je to bilo u svibnju, Vijeće za obrazovanje usvojilo je naše preporuke upućene svim državama članicama, a cilj je bio da se uvede obrazovanje o europskim vrijednostima te povijesti Europe i europskih integracija u nacionalni kurikulum i nadam se da će se to dogoditi kroz sljedećih nekoliko godina. Hvala vam mnogo i hvala vam na pitanjima. Euh. Hvala i vama, gospodine povjereniče. Vi ste pokazali ne samo da ste dobro slušali, nego i da ste u mogućnosti svima odgovoriti po osob. Hvala vam na ovoj vrlo efikasnoj i intenzivnoj suradnji. Permettez-moi juste avant d'accueillir euh, notre prochain orateur qui Dopustite da pozdravim našu sljedeću govornicu, a to je premijerka Rumunjske. Na početku želim e, pozdraviti također e, i delegaciju 35 e, gradonačelnika iz talijanske regije Marke. Dobrodošli. Lijepo je vidjeti ovu sliku vas e, ovdje sa predsjedničkog stola. Hvala. Zahvaljujući vama, prešli smo više deset tisuća potpisa za e, kohezijsku politiku, dakle imamo veliki angažman i interes za kohezijsku politiku na terenu, a također vas pozivam i da potpišete pak gradonačelnika za energetiku. Hvala vam na vašem današnjem dolasku i na vašem e, zalaganju koje predstavlja sjajan primjer za sve naše lokalne zajednice. Poštovane kolege, također i u materijalima imate upitnik o novoj inicijativi za integraciju koju ćemo pokrenuti u posljednjem tjednu travnja i to ostvarujemo u suradnji sa e, različitim e, partnerima poput nevladinih organizacija i lokalnih i regionalnih vlasti i ovime će naša zajednica moći također e, promicati inicijative e, za obrazovanje važne za migrante. Evo, pozivamo vas da popunite ovaj e, upitnik, možete to učiniti i online ili ga možete popuniti ovdje i predati tajništu odbor CIVEX koji ima štand ovdje pred vječnicom i srdačno vas pozivam da sudjelujete u ovoj inicijativi i temeljem unutarnjeg poslovnika Ana Majer je glavna izvjestiteljica koja će danas posle podne podnijeti mišljenje o o europskoj graničnoj i pomorskoj straži. Evo to bi, e, to bi bila dakle današnja priopćenja. Hvala. Chers collègues, je suis heureux d'accueillir maintenant euh, à notre plénière Madame Danci. Drago mi je što mogu pozdraviti na našoj plenarnoj sjednici gospođu, gospođu Dančilu, premijerku Rumunjske, koja će iznijeti prioritete rumunjskog predsjedništva njezin portugalski kolega je eh, došao jednom predstaviti svoju viziju za budućnost Europe, a njezina današnja prisutnost je dokaz toga da e, i lokalne i regionalne vlasti mogu pridonijeti budućnosti Europe i dolaskom danas među nas e, ona nam ukazuje na budući put Europe. Evo, hvala vam na vašem dolasku danas e, i doista mi je čast što nas možemo ugostiti na odboru regija gdje ćete predstaviti prioritete rumunjskog predsjedništva. Ovo je doista važna prigoda za Rumunjsku jer e, od ulaska Rumunjske u Europsku uniju ovo je prvi puta da Rumunjska ima predsjedništvo. A ovo je također poseban trenutak i za nas jer se događa u prijelomnom trenutku sa prelazom na novi saziv, sa pripremama za osvajanje sljedećeg VFO-a i također e, sa izlaskom jedne od naših zemalja članica. Vi ste bili zastupnica u Europskom parlamentu prije nego što ste preuzeli funkciju premijerke Rumunjske, a također podsjećam i da ste bili savjetnica na lokalnoj razini, dakle upoznate se sa svim razinama vlasti i znate što to znači graditi Europu na nacionalnoj razini, ali također i na razini općina i regija o koje se nalaze u Europi. Da, demokracija u Europi znači lokalnu i regionalnu demokraciju i to je ono što je ja s zovem trećom dimenzijom Europe, a to je ona koja zapravo oživotvoruje jednu zajedničku ambiciju, težnju. Uskoro će se održati jedan događaj u Bukureštu koji ste također upisali u vaš službeni program predsjedništva. To će biti naš događaj. Mi računamo na vaš angažman kao što i vi možete računati na nas. Neću ovdje detaljno analizirati poruku koju ćemo uputiti šefovima država i vlada koji će održati sastanak u Sibiju u svibnju kako bi dali buduću, budući smjer djelovanja Europske unije. Ključno bi bilo da se ponovi da ukoliko ako se može reći da gradovi i regije trebaju Europu i Europa treba gradove i regije. Da kako e, radi se ovdje o koheziji, temeljnim pravima, i o mnogim drugim aspektima Europska unija ne može zanemariti žive snage na terenu. Potpora našim gradovima i regijama će biti naša preporuka na samitu u Sibiju. Vi ste također inzistirali na koheziji kao jednoj od ključnih vrijednosti Europske unije. Mi ovdje u odboru regija u potpunosti se slažemo s takvim stajalištem. Ne može postojati Europska unija bez snažne kohezije i snažne potpore. Ne može postati snažna kohezija bez punog uključivanja gradova i regija u ovaj proces. E, sa veliko mi je zadovoljstvo što vam sada mogu dati riječ. Izvolite. Stimata domnule președinte al Comitetului European a Regiunilor. Gospodine predsjedniče odbora regija, poštovani članovi odbora regija, dame i gospodo. Dopustite da vam zahvalim gospodine Lamberts, a također i da zahvalim članovima Europskog odbora regija na pozivu koji ste mi uputili da predstavim prioritete rumunjskog predsjedništva. Čini se da imamo jedan tehnički problem sa prijevodom. Možemo nastaviti isprike. Želim zahvaliti vama, predsjedniče Lamberts i također članovima odbora regija na ovom pozivu da predstavim prioritete rumunjskog predsjedništva. Tijekom plenarne sjednice Europskog odbora regija koje je tijelo koje predstavlja stvarnu poveznicu između europskih lokalnih i regionalnih vlasti i europskih institucija. Čas mi je predstaviti naše prioritete. Europa se suočava sa nizom izazova s kojima se moramo nositi i to pokazujući jedinstvo i solidarnost. Stoga je rumunjsko predsjedništvo odabralo mm, slogan kohezija zajednička europska vrijednost koji pokazuje koliko je važno vratiti se europskim korijenima i temeljima, pri tome osanjajući se na koheziju u svim njezinim aspektima, što znači politička, ekonomska, teritorijalna kohezija i društvena kohezija. Pojam kohezija je također prisutan i u našim prioritetima koja možemo podijeliti na četiri stupa. Europa konvergencije, Europa sigurnosti, Europa kao globalni igrač i Europa zajedničkih vrijednosti. Dame i gospodo, nalazimo se u doba kada moramo ujediniti snage kako bismo europskim građanima pokazali koliko u svakodnevnom životu europski projekt može donijeti koristi. Nalazimo se u vrlo nemirnim trenucima zbog Brexita, zbog donošenja višegodišnjeg financijskog okvira, a također radimo na važnim predmetima poput e, imigracijske politike, sigurnosne politike, a ujedno i promišljamo o europskoj budućnosti zajedno i sada moramo pokazati da Europska unija i dalje ima sposobnost ići dalje i jačati europske politike kako bi svojim građanima donijela konkretne prednosti. Zbog toga je prvi stup našeg predsjedništva Europa konvergencije. Zbog toga stavljamo naglasak na E, pregovore o novom VFO-u. Budući financijski program e, treba će osigurati potrebna sredstva kako bi se ostvarili ciljevi i uspostavila ravnoteža između politike rasta i politike konvergencije poput e, kohezijske politike i zajedničke poljoprivredne politike. A s druge strane imamo i nove politike koje se bave migracijama, sigurnošću i obranom. Budućnost kohezijske politike e, je također među našim prioritetima. Bez te politike došlo bi do još većih razlika između regija. Kohezijska politika omogućuje stvaranje partnerstava i gradnju mostova između europskih regija i gradova. Europskoj uniji još uvijek treba snažna kohezijska politika kao glavna investicijska strategija. Kohezijska politika se razvila i sada se može nositi s novim izazovima, no istovremeno ta politika zahtjeva konkretne mjere pojednostavljenja i veću učinkovitost. Mi ćemo nastaviti pregovore o kohezijskoj politici i to ubrzano kako bismo što prije usvojili zakonodavni paket koji je prati. Rad na budućim e, operativnim programima omogućit će nam da iskoristimo prednosti te politike i da građani osjete prednosti te politike u svojem svakodnevnom životu u gradovima i regijama. Dopustite mi da zahvalim predsjedniku Europskog odbora regija na značajnoj poruci koju je istaknuo i koju ističe od samog početka pregovora o VFO-u. Ta poruka glasi da moramo očuvati razinu financiranja kohezijske politike i tu politiku nastaviti provoditi kao namijenjenu svim regijama i gradovima, što znači da treba ujedno promicati i okvir makroregionalne suradnje i kroz europsku strategiju za podnudavsko područje. To je još jedan od naših velikih bitnih ciljeva. Želimo vam zahvaliti na vašoj otvorenosti i iznošenju jasnih mišljenja o ulozi makroregionalne strategije. Osim toga, Europska unija sada radi na provođenju agende za 2030. godinu o održivom razvoju. Imamo sada i novu nacionalnu strategiju Rumunjskoj za održivi razvoj i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo postavili smjernice za novu europsku strategiju za održivi razvoj. Poticanje društvene kohezije je nešto što pretpostavlja i konvergenciju na europskoj razini. Stoga nam e, treba uspješno jedinstveno tržište i slobodno tržišno natjecanje, trebaju nam pravedna i transparentna pravila i aktivna mobilnost na svim razinama. Jedan od naših prioriteta, prioriteta našeg predsjedništva, ide ruku pod ruku sa daljnjim radom na mobilnosti. Zbog toga ćemo nastaviti pregovore o predmetima poput revizije uredbe o usklađivanju sustava socijalnog osiguranja i o europskom e, tijelu za rad, odnosno agenciji za rad i također valja u tom kontekstu reći da želimo promicati i e, jednakost među spolovima. Već smo ostvarili veliko postignuće time što smo uspjeli ostvariti privremeni sporazum sa Europskim parlamentom u pogledu nacrta direktive o ravnoteži privatnog i poslovnog života za e, roditelje i skrbnike. Nama je važno osigurati gospodarski rast, ali isto tako i otpornost europskog gospodarstva kako bismo potakli ulaganja na makro i mikroekonomskoj razini. Naše europsko predsjedništvo želi unaprijediti rasprave o produbljenju ekonomske i monetarne unije na konstruktivan način kako bismo ojačali koheziju, konvergenciju i otpornost europskih gospodarstava na financijske izazove. Dame i gospodo, rumunjsko predsjedništvo je postavilo drugi stup svojih prioriteta u područje sigurnosti. To je sigurna Europa. To je nešto što nas se dotiče sviju. I to zahtjeva također zajedničko upravljanje, a u doba digitalizacije moramo zaštititi sigurnost građana u e, digitalnom svijetu. Javne politike i svi projekti koji se odnose na digitalno okruženje trebaju voditi računa o e, kibernetičkoj sigurnosti. Naša vizija također uključuje Europu kao globalnog igrača a tu stavljamo naglasak na zajednički preuzete obveze u okviru globalne e, strategije europske vanjske politike i sigurnosne politike. Dakle, pomicat ćemo europsku obrambenu i sigurnosnu politiku ruku pod ruku sa sličnim e, procesima u NATO-u i osigurat ćemo dosljednost u europskim djelatnostima u istočnom susjedstvu i danas zapravo um, ovih dana slavimo desetu obljetnicu pokretanja istočnog partnerstva i također um, prisjećamo se i napretka politike proširenja i u tom smislu trebamo također staviti naglasak na Zapadni Balkan. Na kraju um, želim govoriti o četvrtom stupu naših prioriteta, a to je Europa zajedničkih vrijednosti. Evo, u oči europskih izbora, trebamo na odgovarajući način e, odreagirati na populizam promičući demokratski u Europu koja je bliža građanima. Obrazovanje i kultura su u tom kontekstu ključni za ostvarenje europske budućnosti, i sa stajališta pojedinaca, odnosno europskih građana, ali i e, budući da ta politika jača europski projekt. Lokalne i regionalne vlasti mogu odigrati doista važnu ulogu u tome. Dame i gospodo, vjerujem da svi europski igrači mogu dati svoj doprinos e, u postizanju zajedničkog uspjeha, u ostvarenju kohesivnije, ujedinjenije i sigurnije Europe svi vi, cijeli odbor regija, doista u tome imate važnu ulogu jer ste vi poveznica između europskih politika i lokalnih i regionalnih zajednica između Europske unije i njenih građana. Čvrsto sam uvjerena da će e, skorije europski sastanak na vrhu regije gradova u Bukureštu u Ožujku dati snažan doprinos i poslati pravu poruku povjerenja u europsku budućnost, u europsko jedinstvo i europsko opredjeljenje za još jaču uniju sljedećih deset godina. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dođite u Bukarošt u Ožujku. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice vlade. Ovo je bilo doista jasno i precizno izlaganje i dobro ste prikazali i stupove vašeg predsjedništva. To su doista ambiciozni ciljevi, a sada ćemo imati o tome prilike razgovarati sa članovima odbora. Evo, sada počinjemo sa izlaganjima u ime političkih skupina. Dakle, uzet će riječ naš potpredsjednik, a onda će dobiti riječ članovi koji su se za nju javili u svoje osobno ime. E, riječ ima gospođa Lukajdu. Hvala. Gospođo predsjednice vlade, Želim vam poželjeti dobrodošlicu i ime skupine Pučana na plenarnu sjednicu odbora regija. Kada je riječ o gospodarskim i društvenim pitanjima, Ovo prvo rumunjsko predsjedavanje vijećem e, se poklapa sa e, važnim semestrom, e, naročito važnim za europske građane i čitav europski projekt. Europski izbori u svibnju ostavit će traga na sljedećih e, pet godina u skoroj budućnosti Europe, a tome treba pribrojiti također i Brexit e, i sve ostale izazove. Dakle, ruminsko predsjedništvo treba doista odigrati čvrstu ulogu kako bi ljudi shvatili važnost e, izlaska na europske izbore lokalne i regionalne vlasti također e, tu igraju važnu ulogu. A mnogo se u posljednjim godinama očinilo po pitanju rasprave o budućnosti Europe, a to će se nastaviti i u Bukureštu. Osim toga, budući da ste vi žena, želimo iskoristiti ovu priliku da vam čestitam jer među prioritetima rumunjskog predsjedništva nalazimo također i e, ravnopravnost spolova. Spominje se također i e, smanjenje jaza u plaćama između muškaraca i žena. To su, nažalost, još pitanja koja, evo, još 2019. godine trebamo rješavati, što je nevjerojatno. Zatim želim se osvrnuti na jedno pitanje koje je blisko našim građanima, a to je konkurentnost naših poduzeća. A tu su prisutne i poteškoće koje proizlaze iz politike predsjednika Trumpa. Kada je riječ o trgovinskim sporazumima o carinama i o necarinskim preprekama imamo zanimljive prijedloge komisije i vijeća koje vi trebate podržati. Kada je riječ o kohezijskoj politici i ona je u središtu vaših prioriteta. Pučani smatraju, naravno imajući na srcu dobrobit građana, da neke ovlasti treba prenijeti na regije i na gradove u cilju provođenja politika koje su u skladu sa potrebama tih istih regija i gradova. I zatim kada je riječ o sigurnosti europskih granica i o dobrosusjedskim odnosima, pa moram reći da se tu također oslanjamo na vaše predsjedništvo, između ostalog i u pogledu moje zemlje, Cipra. A tu želim reći da treba ponovno pokrenuti raspravu o ciparskom pitanju. I treba uvažiti naravno i rezolucije UN-a u tom istom razdoblju trebamo i napredovati po pitanju migracijske politike, jer je pitanje migracija i dalje vrlo aktualno. Europa mora pokazati solidarnost ovdje. zemlje članice su preuzele određene obveze koje moraju omogućiti jednaku raspodjelu tereta i nadamo se da će rumunjsko predsjedništvo uspjeti postići sporazum i u pogledu Frontexa, odnosno da se tu agenciju opremi odgovarajućim sredstvima. Vaš dolazak danas eh, predstavlja važnu poruku i pokazuje vašu spremnost da čujete glas regije gradova. Hvala na vašoj pozornosti i eh, želim vam eh, sam mogući uspjeh vašem predsjedništvu. Hvala riječima Izabel Butinu. Madame la première ministre, merci vivement pour votre intervention. Nous avons... Ehm, premijerka, hvala na vašem govoru. Ehm, Drago mi je što konvergenciju i kohezijsku politiku smatrate tako važnim pitanjem. Ovu ste agendu zacrtali u trenutku koje je ključno, kao što je rekao i naš predsjednik, sada smo upravo pod utjecajem, negativnim utjecajem eh, posljedica Brexita, europski izbori dolaze, postoji niz tenzija, a potrebno je trenutno definirati političke prioritete i eh, također za razdoblje i za 2020. Tako da je ovo povijesno razdoblje koje treba osigurati da će Europska unija osigurati e, odgovor na potrebe europskih građana. Moramo e, postići sporazume o višegodišnjem financijskom okviru za 2020. do 2027. Trebamo više vlastitih resursa kako bismo bili uspješni. Nažalost, čini se da je u vijeću to zapelo. Sve studije i e, izvješća koje su objavljene pokazuju da postoji potreba za poboljšanjem EU politike ispravnim financiranjem. Dakle, vlastiti resursi trebaju postati, um, biti ostvareni u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Moramo ostvariti kolektivnu viziju naše zajedničke budućnosti. Također trebamo što je prije moguće doći do sporazuma o višegodišnjem financijskom okviru kako bi se nastavio kontinuitet programa Europske unije kako bi se mogli nastaviti bez prekida i mi nastaviti naš održivi razvoj. Kohezijska politika u Europskoj uniji ključno je područje investicija za gradove i regije diljem kontinenta, to je i naš izražaj solidarnosti jer uključuje sve različite regije sa različitim e, karakteristikama urbana i ruralna područja i ta solidarnost europskih građana oko ovog programa je također ključna i utječe na svakodnevni život građana i novi prioriteti Europske unije trebaju, ne bi se smjeli financirati na račun tradicionalnih politika kao što je kohezijska politika ili zajednička poljoprivredna politika E, politika. Mi ćemo zajedno s vama e, braniti one najvidljivije politike za e, europske građane čije zanimarivanje bi bilo na uštrb dobrobiti europskih građana u trenutku kada se investicije u javnom sektoru nisu vratile na razine pred krizom. Znači, E, upravo te, temeljem principa partnerstva i upravljena višerazinskog upravljanja koji su ključna načela koja treba osigurati da uredbi o strukturnim fondovima postoji jasna struktura i moramo obnoviti našu viziju kohezije sa novom solidarnosti u Europi na to poziva e, e, E, naša stranka PS, e, također trebamo više socijalne jednakosti, više nada i prilika za mlade. Upravo je to ono što naši građani očekuju od Europske unije, a mi računamo na rumunjsko predsjedništvo da to stave u srce svog programa i želimo puno uspjeha u tome. Spoštovana predsjednica vlade in vaš. Poštovana premijerka eh, i u ime kluba Aldea, dobar dan vam želim. Želim govoriti o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom eh, kojim je 11 država potpisalo pristupni protokol za NATO, pa čestitam e, gospodin zajedno na hrabrosti u ovim e, pregovorima, također e, na uspjehu u ovom postupku. Također nakon sastanka u savjetodavnom odboru, a sudeći po raznim posjedima Sjevernoj Makedoniji, da u ovoj državi postoji E, jasna opredjeljenja oko održavanja imena. Drago mi je što se i na lokalnoj razini e, vode ta, te raspravi i također svijest da će rješavanje pitanja imena donijeti, e, pridonijeti stabilnosti regiji. Tako da e, zagovaramo e, pristup punopravnom članstvu Europske unije koje će ujediniti makedonsko društvo i nadamo se da će svoje napore i trud usmjeriti ispunjavanju mjerila za pristup Europskoj uniji u koju pripada. Također u razgovoru sa kolegama Eh, županima u Sjevernoj Makedoniji. Eh, vidimo da oni imaju puno želja za provedbu reforma, ali da su svjesni što se treba još odraditi. I obzirom da sam već pet godina članica ovog odbora, želim reći da sam u posljednje dvije godine primijetila sve više skepticizma zbog dugih pregovora u ovom pitanju, kao i nade da se e, doista omogući toj zemlji pristup u našoj e, europskoj družini. Dakle, e, nakon hrabrosti koju su pokazala jedna i druga zemlja o ovim pregovorima i Europska unija također treba pokazati u hrabrosti i otvoriti pregovore za pristup Europskoj uniji, pa pozivam sve zemlje članice Europske unije kao i vas u ime rumunjskog predsjedništva da se odlučite o početku pregovora. Ako se ne otvore pregovori, to bi moglo prouzročiti daljnje nemire i daljnje podjele u društvu. A kao e, što znamo, ako Europska unija ne osvoji svoja vrata, postoje još na istoku jedna velika sila koja bi rado htjela iskoristiti priliku za daljnji razvoj toj države, odnosno u e, tom dijelu Europe. A druga stvar koju želim govoriti je sve veći e, trenda autoritativnih neoliberalnih populističnih E, glasova koja se pojavljuju u e, gradovima i e, regijama gdje utječu na lokalnu demokraciju i bitno je paziti da na toj razini ne dopustimo rast, neograničen rast tih E, dijelova društva. Te na kraju još želim zaključiti, e, odnosno zanima me kako rumunjsko predsjedništvo može poduprijeti razvoj demokracije, procesa demokracije na lokalnoj razini. Želimo mi našeg kluba e, puno sreće u predsjedništvu i u ovim teškim vremenima u Europi i svijetu. Veselimo se i posjetu Bukurešti tijekom rumskog predsjedništva. Zahvaljujem. Merci beaucoup. Hvala vam lijepa. Kolega Jonkman sad ima riječ. Zahvaljujem. E, gospođo premijer, e, Pozdravljam vas u ime ECR-a na plenarnoj sjednici pozivam predsjedništvo također da pomogne E, razvijati demokraciju na lokalnoj razini u Europskoj uniji i lokalizma kako bi se postigao cilj e, rumunjskog predsjedništva Europe povjerenja i samouvjerenja. Naime, trebamo osigurati da prednosti liberalizacije tržišta e, bude dođe do što više naših građana i trebamo se odupriti središnje upravljanim sustavima distribucije koji su iskušani u srednjoj i istočnoj Europi od strane komunističkih režima i osim što su e, stvorili duge traume koje još danas osjećamo, oni u tome nisu uspjeli. Lokalna tijela najbolje poznaju svoja područja, svoje lokalne zajednice i zato najbolje mogu utvrditi investicijske potrebe puno učinkovitije od drugih razina glave e, e, upravljanja i vlade a to osim toga je bolj, dobro i za uključivanje, demokratsko uključivanje. Kao lokalne i regionalne vlasti mi smo partneri u korištenju fondova. To je zacrtano u propisima o korištenju sredstava, na primjer, iz kohezijske politike, kao što ste i sami rekli, a što je otprilike jedna trećina cjelokupnog trošenja Europske unije. No s druge strane Europska unija ne smatra lokalne i regionalne vlasti partnerima, nego je taj proces uglavnom dirigiran od ozgora. Stoga nam je drago što je rumunjsko predsjedništvo zainteresirano za ovo pitanje i pitalo odbor regija za mišljenje po ovom pitanju. Čast mi je biti imenovan izvjestiteljem u ovom dosjeu i e, bit će mi drago što ću vam detaljnije moći priopćiti mišljenje naše institucije kada ovo mišljenje bude na plenarnoj sjednici u travnju formalno usvojeno. Gospođo premijerko, mi se zalažemo za europsku reformu i sa novim EU legislativnim mandatom nadamo se da ćemo ubrzati proces Europe za mnoge, a ne za e, malobrojne i želimo vam puno sreće i pomoći ćemo vam tom procesu. Hvala lijepo, sada riječ ima Marko Marko, naš prvi potpredsjednik. Madam Prime Minister, uh, let me stress a few... Gospođo predsjednice vlade, e, dopustite da naglasim e, neke ključne poruke koje ste naglasili u svojim e, govoru i na, da se obratim na neke od fokusa vašeg predsjedništva. Važno je da kada pogledamo sve ove promjene koje se događaju oko nas, glavni izazov ostaje isti. Jedan je zadržati građane u srcu Europske unije, inkluzivnim metodama upravljanja, posebice sa gradonačelnicima na lokalnim razinama i drugim e, dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini koji trebaju jačati svoju ulogu, te sa većim fokusom na provedbi ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Ponovno je izgraditi vrijednost u dodanu vrijednost Unije e, za to građani trebaju lokalizirane europske aktivnosti odgovorne izazove. To je istina za sve nas i mene koji dolazim e, iz e, zemlje koja će sljedeća preuzeti predsjedništvo Finske i rado ću s vama sudjelovati u svim ovim ulogama i e, odgovornostima koje imam i u Finskoj kao predsjednik odbora regije Helsinki i također sresti ćemo se još u brojnim prilikama i surađivati i sa vašim ministrima također. Odbor e, regija e, promiče e, i zalaže se za promicanje inovacije u društvu kako bi se jačala konkurentnost Europe kao i kohezija diljem Europe. Želim naglasiti dva vaša snažna prioriteta. Jedno su makroregije, posebice preuzimanje iskustava iz onoga što smo napravili u području Baltika kako bi se pomoglo svima, posebice u području makroregije Dunava i Podunavlja, u revitalizaciji također i sinergija Crnog mora, zatim podupiranje malih tvrtki pametne specijalizacije. A druga stvar koju ste rekli i već je naglačeno područje Zapadnog Balkana. Kako postići napredak ondje? To je naravno svima nama bitno, nama sa sjevera, zapada, istoka i juga. To je upravo budućnost na kojoj sada moramo raditi, posebice u svijetlu provedbe e, sporazuma iz e, Prespe. Dakle, činimo to i unaprijedimo Europu na korist svih. Gospođa Dragići. Gospodin Dragići, e, pozdravljam vas na plenarnoj sjednici u ime e, kluba EA e Europskog saveza, ne samo u ime svoje zemlje, nego kao i osobu Eh, koja će imati puno zaduženja tijekom eh, rumunskog predsjedništva Europskom eh, vijećem Europske unije. Važno je prepoznati važnost upravo lokalne i regionalne razine Europske unije na kojoj se provodi više od dvije trećine svog zakonodavstva u Europskoj uniji. Upravo zato nakon 25 godina postajanja moramo prilagoditi svoj pristup tome da više od tri četvrtine teritorija Europske unije kao i više od pola njeznog eh, stanovništva žive u ruralnim područjima i jesu ruralna područja. Znači trebamo kohezijske probleme koji će uravnoteženo razvijati nacionalne teritorije koji koji ukazuju znatne razlike između ruralnog i urbanog područja u životnom standardu i drugim pogledima. E, možda ćemo jednom imati i ruralni glavni grad ruralne Europe kao jedno od promidžbenih e, e, ideja. Također dobar zakonodavni okvir potreban je e, kako bismo e, ostvarili to. Kada razmišljamo recimo o našim e, susjedskim zemljama kao što je Moldova, možemo razmisliti o programima posebne suradnje sa našim najbližim susjedima kojim bi mogli zadržati povjerenje i rumunskih i moldovskih građana u Europsku uniju. Naime, većina stanovništva Moldove već jesu u Europskoj uniji jer su dobili državljanstvo neke od, e, držav, e, od e, državljanstva europskih država. I sada ti građani imaju pravo na privilegirani odnos, ali taj odnos treba razvijati u raznim aspektima. Želim vam zahvaliti E, i mm, što ste došli pre e, k nama kao i e, gospodinu Markuli i svima drugima koji su nas došli posjetiti u Bugurešti. Te također se veselimo što ćete doći 18. veljače na plenarnu sjednicu. Hvala. Gospođa Gaju. Zahvaljujem e, gospođo predsjednice vlade. Drago nam je kao predstavnici rumunskog izaslanstva što vas možemo ovdje pozdraviti u europskim institucijama gdje se zajedno borimo za ujedinjenu Europu. Predsjedništvo vijeća je izazov, ali prilika za Rumunjsku. Zašto je izazov? Zato što je posao koji treba odraditi golem i zato što je doista na nacionalnoj razini to golemi posao za sve naše uprave na svim razinama, ali to je prilika koju Rumunjska također ne smije propustiti. Činjenica da će se održavati u Bukurešti razna događanja, samiti je sve nešto što je bitno i hvala odboru regija što je um, odabrao Bukurešt za svoj osmi summit sa više od 500 sudionika sa brojni stotine mladih uh, predstavnici društva, ali i Sibiju, Krajeva, Konstanca, također drugi gradovi Europi su sada uh, um, otvoreni za posjete svima. Imamo priliku pokazati kako je naša zemlja lijepa. Kultura, tradicija. I duboke vrijednosti koje imaju e, rumunski narod, e, kulturne tradicije i druge tradicije, kao i prilike za ekonomski razvoj. Te prilike za e, razvoj mladih i bogatstava mladih i vi kao rumunski građani zajedno e, sa predstavnicima naše vlade, vidim e, naime drugo, <laughs> da su kraj vas još neki ministri, e, trebate se založiti za šengensku ulazak Rumunjske u šengenski prostor. Mi to zaslužujemo. Mi smo mi smo vrata Europske unije i zahvaljujem vam i želim vam reći da doista trebate doći u Rumunjsku i vidjeti e, što je Rumunjska doista i koliko je vrijedna zemlja i hvala vam e, na tome što ste odabrali Rumunjsku za summit e, koji će omogućiti i predsjednici Kongresa Moldove da e, govori e, na tom prilikom. Naime, e, nama e, treba im pomoći da postanu isto članovi Europske unije. Jedino na ovaj način možemo postići jedinstvo u raznolikosti i postići velike stvari. Hvala lijepo. Izvolite sljedeći govornik.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 predsjednice vlade. Drago mi je i zahvaljujem e, evo što ste došli ovdje te želim e, zahvaliti na tome što je Rumunjska rekla da želi poboljšati suradnju u Europi, jedinstvo Europe. Posebice treba se potruditi da e, višegodišnji financijski okvir bude ambiciozno i još ove godine zaključen pa molim predsjedništvo, rumunjsko predsjedništvo da se potrudi za postizanje napretka u, ovom, e, u ovim pregovorima. Naime, e, tu se odražavaju naše zajedničke vrijednosti, a ključna vrijednost e, je pravna država, neovisnost sudstva i borba protiv korupcije. To je ključno za funkcioniranje demokracije pa molim e, da e, prigovore e, Europske komisije i Venecijanske komisije uzmete ozbiljno što se tiče reforme pravosuđa. Ne radi se o miješanju unutarnja pitanja, nego u povjerenje u pravnu državu u Europi, a bez tek povjerenja nema suradnje u Europi. Sada riječ ima kolega Jaroslav Linka. Vitajte među nami, pani predsjednička vladi. Hvala lijepo. Lijepi pozdrav premijerki. Početkom ožujka krenut ćemo u pregovore o kohezijskoj politici za razdoblje nakon 2020. godine. Zanima me sljedeće, na koji način evo, rumunsko predsjedništvo namjerava ohrabriti taj proces i kakva će biti suradnja s povjerenicom Kretu i sa nadležnom glavnom upravom komisije, gospodin McCarthy. Hvala lijepo. Ja bih želio uzeti riječ vezano uz dvije teme. Kao prvo što se tiče e, financijskih izvora strukturnih fondova, oni i dalje trebaju biti usmjereni prema regijama i trebamo uputiti snažnu poruku europskim institucijama i državama članicama. Mi moramo učiti iz grešaka iz prošlosti, trebamo imati inovacije, nove metode financiranja i investiranja i moramo ulagati u takozvani mali rast. Isto tako nam treba akcijski plan za gradove Europske unije. Imamo velik broj dobrih primjera, ima već jedno dvanaestak planova, ali ih treba dodatno razraditi u gradovima. Zahvaljujući Savezu, Kohezijskom savezu, odbor regija je <clears throat> objasnio kako ispričati priču o strukturnim fondovima. Treba nam još takvih primjera. Hvala. Evo, ja vam dajem e, doista e, s velikom zadovoljstvom e, riječ kako biste mogli odgovoriti i reagirati na ove komentare. Hvala lijepo. Ja sam pažljivo slušala sve što ste rekli. Također sam čula <clears throat> pitanja koja ste izrekli i koja su vaše očekivanja od rumunjskog predsjedništva Europskom unijom. Ja ću nastojati dati konkretne odgovore. Što se tiče gospodina Luka iz EPP-a, želim vam zahvaliti na pitanju i na ljubaznim riječima. U pravu ste, Izbori za Europski parlament u svibnju imat će snažan utjecaj na budućnost Europe. Iz tog razloga Vjerujem da je potrebna sloga među europskim institucijama i svim dionicima koji su u mogućnosti promicati europske vrijednosti. Moja prisutnost ovdje, kao i u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, govori u prilog činjenici da mi apeliramo na sve one e, koji žele ići europskim putem da i želimo ih podržati. Za nas nije važno koja će politička skupina dobiti izbore. Ono što je važno jest da dobiju proeuropski nastrojeni kandidati, da dobiju više glasova od onih koji su protiv Europe. I mislim da je to nešto o čemu svi moramo razmisliti uoči europskih izbora. Rodna ravnopravnost je također vrlo važna tema i smatram da se moramo odmaknuti od riječi i moramo prijeći na konkretna dijela. 31. ožujka organizirat ćemo jednu konferenciju na temu rodne ravnopravnosti u Bukureštu. Nadam se da ćete nam se i pridružiti. Uloga kohezijske politike je vrlo važna i ona je u središtu našeg predsjedništva. Mislim da ne možemo poreći da postoje brojne podjele unutar Europske unije kao i velike razlike. Kohezijska politika treba biti sagledana ne samo iz političke nego i iz gospodarske i socijalne perspektive. Iz tog razloga Smatram da je kohezijska politika jedna od središnjih tema rumunskog predsjedništva, to je ujedno i naš slogan. Gospodin Budino, nadam se da nisam krivo izgovorila vaše prezime. Da, doista Evropska unija se nalazi pred brojnim izazovima. Nismo ranije imali sve te izazove i morat ćemo im se suprotstaviti zajedno. Jedan od izazova je Brexit, drugi je naša budućnost nakon Brexita. Morat ćemo zajedno definirati svoju budućnost. Mislim da će u tom kontekstu biti važan i sastanak na vrhu u Sibiju u svibnju. E, trebamo se nositi sa izazovima koji proizlaze iz višegodišnjeg financijskog okvira, ali isto tako i predstojećih europskih izbora. Moramo se suprotstaviti i izazovima u području migracija, terorizma i obrane i istovremeno trebamo ponuditi odgovarajući odgovor na tradicionalne europske politike kao što su zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika. Višegodišnji financijski okvir jedna je od ključnih tema rumunjskog predsjedništva Pregovori o tom dosjeu ne izlaze izvan okvira procesa donošenja odluka u Europskoj uniji. Rumunjska, koja je na čelu rotirajućeg predsjedništva Europskom unijom, spremna je intenzivirati razgovore. Rumunjska bi željela da se ostvari brz napredak u radu na dokumentu, a naš je cilj doći do realnih i uravnoteženih e, mogućnosti kako bismo na jesen 2019. godine dobili pristanak e, u vijeću. Politika solidarnosti koja bi mogla povećati slog u Europi za mene je posebno bitna i zato govorim u tom kontekstu i o socijalnoj solidarnosti. Mislim da nam treba europska solidarnost i treba nam suradnja između odbora regija i ostalih europskih institucija. O tome sam razgovarala i s vašim predsjednikom. A sve s ciljem postizanja najboljeg mogućeg rezultata imajući u vidu stvarnu situaciju s kojom se suočavamo u Europi. Inače, Zapadni Balkan je jedan od prioriteta e, rumunjskog predsjedništva zajedno sa istočnim partnerstvom. Pregovori o nazivu Sjeverne Makedonije za nas su još uvijek prioritetni. Iz tog razloga želimo pozdraviti sporazum iz Prespe. To je doista bio jedan povijesni trenutak koji će omogućiti e, otvaranje vrata zemljama koje žele ući u Europsku uniju. Mi pozdravljamo proces proširenja na temelju zasluge svake pojedine zemlje. Istovremeno vjerujemo da svaku pojedinu zemlju treba podržati ne samo prilikom otvaranja pregovaračkih e, poglavlja, nego i e, kroz tehničku pomoć za vrijeme samih pregovora. Rumunska je dala izjavu da će pomoći onim zemljama koje nam se žele pridružiti na našem europskom putu. Spomenuli ste također sprečavanje nedemokratskih snaga i suzbijanje protueuropskih snaga. Mislim da europske politike trebaju biti što bliže građanima. Smatram da građane treba uključiti u izradu europskih politika, oni moraju biti dobro informirani o mjerama koje poduzimamo za Europsku uniju i mislim da će to približiti građane Europi, mislim da će isto tako približiti Europu građanima i mislim da je to smjer kojim trebamo ići ukoliko želimo da oni kojima su bitne europske demokratske vrijednosti budu brojni od onih koji se bore protiv Europe i ne žele se pridržavati demokratskih pravila. Gospodin Jugman iz ECR-a, lokalne vlasti su sigurno u najboljoj poziciji da definiraju vlastite potrebe za investicijama. Mi isto tako u Rumunjskoj imamo neke uspješne gradonačelnike, dvoje ih je trenutno u dvorani Imamo također i predsjednike e, lokalnog vijeća, regionalnog vijeća koji su vrlo uspješni. Slažem se da bi građane trebalo više uključiti u proces donošenja odluka i u tom kontekstu je važan proces decentralizacije. Mi smo krenuli u decentralizaciju u Rumunjskoj prošle godine. Dovršili smo taj proces u tri ministarstva i poduzet ćemo napore kako bismo građane uključili u postupak donošenja odluka. Ako u tome uspijemo, bit ćemo sigurni da odluke odgovaraju stvarnoj situaciji u dotičnim gradovima ili regijama. Gospodine prvi potpredsjedniče, istina je da će Finska preuzeti predsjedanje od Rumunjske i da će biti dakle na čelu predsjedavanja Vijećem Europske unije, dakle Rumunjska, Finska i Hrvatska su tu kao trio i I zajedno smo sastavili program za sljedećih 18 mjeseci. Mi sada završavamo program za 2019-2020 i otvaramo strateški program za 2020 do 2024. godine. Iz tog razloga suradnja između rumunskog te finskog i hrvatskog predsjedništva doista jest nužan preduvjet ako želimo postići dobre rezultate. Dakle, na kraju ovoga saziva, a vjerujem da će tada svi zastupnici Europskog parlamenta i članovi odbora regija biti svjesni toga da trebaju ostvariti ciljeve iz programa rada od 2014. do 2019. godine. Mi svi već razmatramo e, definiranje novog strateškog programa i ciljeva koje smo definirali kao trio E, ti ciljevi su iznimno važni za Europsku uniju. Gospodin Dragić e, iz Kongresa lokalnih vlasti Moldove. Potpora Moldovi, dakle to je jedan od tema koju ste spomenuli, kao što znate, Rumunjska je imala zajednički sastanak vlada sa Moldovom. Mi dalje podržavamo njihovu europsku perspektivu i imamo sektorsku suradnju među resornim ministarstvima. Ta suradnja je vrlo dobra. Imamo također e, neke važne konkretne ciljeve što je važno za naše prijatelje s druge strane rijeke. Za nas je doista važan cilj da izgradimo što više mostova između lokalnih zajednica u Moldovi i onih u Rumunjskoj. Marijana Gužu, vi ste spomenuli šengensku vizu, rumunjsku šengensku vizu, vi ste vrlo lijepo govorili o Rumunjskoj i vjerujem da nakon eh, ovog posjeta u Bukureštu da će mnogi vidjeti kako Rumunjska doista izgleda i mi se da kako radujemo njihovoj posjeti. Što se tiče ulaska u Schengen, već od 2011. godine Rumunjska je ispunila sve tehničke kriterije za e, ulazak u Schengen. Europska komisija je to prepoznala, no nažalost e, sada treba donijeti političku odluku. Rumunjska je postigla sve zacrtane ciljeve kao da je već e, u sastavu šengenskog prostora. I mislim da je sada sazrio trenutak da se donese i politička odluka kako bi se Rumunsko, Rumunjsku prihvatilo u Schengen. Ja vjerujem izjavi Jean-Claude Junckera, predsjednika Europske komisije, koji je rekao da ove godine Rumunjska treba ući u šengenski prostor. Sličnu izjavu je dao i predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. Nadam se da ćemo donijeti takvu političku odluku jer kada već govorimo o slozi i koheziji, mislim da se ta načela moraju poštivati kada je riječ o šengenskom prostoru. Uzde foarte multe Romunija jeste... Ponovit ću ono što sam već rekla. U Rumunjskoj je na snazi vladavina prava. I ponovit ću ono što je rekao predsjednik Europske komisije. Što se tiče e, vladavine prava, građanskih prava i borbe protiv korupcije, to su važni aspekti u svim državama članicama kao premijerka ja moram voditi računa o svim tim dimenzijama. Dakle, borba protiv korupcije, vladavina prava i prava građana su za mene sve prioritetna područja. Što se tiče rezultata rada Venecijanske komisije, Rumunjska nije nam je donijela samo jednu odluku o pravosuđu, dakle to je bila jedna hitna odluka vlade za provod, provođenje preporuka Venecijanske komisije. Sve optužbe na račun rumunjske vlade da mi nismo provodili neke stvari zapravo ne drže vodu. Propuneți un plan de acțiune pentru orașele Gospodine McCarthy, vi ste spomenuli akcijski plan za velike gradove i za manje gradove. Spomenuli ste također da treba podržati kohezijsku politiku. Parte din komisija de Ja sam bila zastupnica u parlamentu, Europskom parlamentu, e, devet godina, bila sam i članica odbora za regionalni razvoj i podnijela sam niz amandmana o kohezijskoj politici. Osobno smatram da su kohezijska politika zajedno sa zajedničkom poljoprivrednom politikom doista ključne politike za čitav europski projekt i drago mi je što vidim da vi u odboru regija imate isti stav, da podržavate kohezijsku politiku. Ja isto tako podržavam kohezijsku politiku i mislim da bi ona trebala biti popraćena e, odgovarajućim financijskim sredstvima kako bi se doista ostvarila kohezija između zapada, istoka, sjevera, i juga, između više i manje razvijenih regija, većih i manjih gradova, regija i tako dalje. Kohezija je vrlo važno pitanje, no za to je potrebno imati i odgovarajuća financijska sredstva kako bi se to moglo ostvariti i to je ono e, čime ćemo se mi baviti dok budemo predsjedavali Europskom unijom. vremeno želim istaknuti da ćemo mi biti nepristan, nepristrani pregovarač i da ćemo doista raditi na postizanju konsenzusa kao što je i zadaća svakog predsjedništva Europskom unijom. Zahvaljujem vam još jedanput na postavljenim pitanjima i vjerujte mi da ne samo u nama imate prijatelja, nego i partnera kada je riječ o kohezijskoj politici u sklopu Evropskog projekta. Hvala na pozornosti. Merci beaucoup, madame la première ministre. Hvala vam lijepo, gospođo premijerice. Hvala vam što ste dakle dali odgovore na sve komentare. Doista mi je zadovoljstvo što sada možemo prijeći na pripremu osmog samita gradova i regija 14. i 15. ožujka u Bukureštu. E, na trenutak ću ispratiti premijerku i ostaviti vas u sposobnim rukama prvog potpredsjednika, gospodina Markola, koji će predsjedati ostatak, ostatkom sastanka. Znam da je još mnogo toga pred nama, Dakle, dva mišljenja, malo kasnimo i nadamo se da će sve, sve dobro proći. Vidimo se sutra. right, uh, ladies and gentlemen, dear members of the CR. Dame i gospodo, dragi članovi odbora regije, imamo niz mišljenja pred sobom. Večeras trebamo neke manje promjene u redoslijedu odraditi kako bismo... Aha, dakle da ćemo sada odraditi sa mišljenje Anna Magir koje smo trebali u imati na rasporedu već i zastupnica Europskog parlamenta Roberta Mecola koja je već ovdje. Dakle, započet ćemo sa time, a zatim prijeći na dva mišljenja. Selaka, Janusa Tarzonija i Ulrike Hiller. Nakon čega čime s Michaelom Schellerom smo dogovorili da ćemo njegovo e, mišljenje odgoditi za sutra ujutro, a ostalo će ići prema izbornom redu, slijedu, izvornom desnom dnevnom redu. Dakle, kao što je to u dokumentima pred vama. Ako se možemo dogovoriti oko toga, zahvaljujem na razumijevanju i pozdravljamo Anu Magjer. Mislim da kada je spremna ona može započeti sa kratkim uvodom svojeg mišljenja i nakon izlaganja čućemo e, doprinos zastupnice Roberte Mecole. Ana, izvoli. Hvala lijepo, predsjedniče, hvala na tome što ste mi dali riječ. Sa zadovoljstvom vam se mogu obraditi, obratiti na ovu temu, uredba o Europskoj graničnoj i obalnoj straži. Zaštita vanjskih granica od iznimnog je značaja ne samo na nacionalnoj, već i na regionalnoj razini. Na regionalnoj razini iznimno je važno da se pozabavimo time kako se granične regije bave pitanjem upravljanja granicama, a kako bismo se pobrinuli da unutrašnje granice se može slobodno na odgovarajući način regularno prelaziti, moramo se pobrinuti da zaštićene budu naše vanjske granice. Frontex očito može pružiti podršku tom procesu i to je i tijekom proteklih godina činio. No Frontex je potrebno osnažiti kako bismo se pobrinuli da se može učinkovitije nositi sa zaštitom vanjskih granica. Ovo mišljenje sam sastavila obraćajući pažnju na raspodjelu zadataka i ovlasti i tvrdila da je nužna suradnja između pojedinih strana. Prijedlog komisije dao je određene ovlasti komisiji kao i Frontexu i smatram da je potrebno razmotriti činjenicu da Frontex i Europska komisija e, kao političke institucije bi trebale biti neutralne tako da ukoliko imamo ovlasti koje se dodjeljuje Frontexu i komisiji tada je cijela slika nepotpuna. Moramo dakle imati i tehničke i političke ovlasti a to se da kako odražava i u mom mišljenju. Pokušala sam dakle ovdje uključiti amandmane koji su upravo iz te perspektive najvažniji. Tako da sam u izvješću navela četiri kategorije, ne samo tri koliko ih je predložila komisija. Zahvalila bih ovdje gospođi Mecoli na svoj pruženoj suradnji. I ove četiri kategorije su dakle uklopljene u konačno mišljenje. Još bih jednu stvar dodala. E, bilo je doista izvrsno pregovarati s predstavnicima komisije i Varšavsku i je bila suradnja i u Varšavskom uredu Frontexa. To je dakle osnovni smjer u kojem se mišljenje kreće. Hvala vam na pažnji. Hvala tebi, Ana. Roberta Mecola, izvolite, sada vi imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. I ja bih željela zahvaliti gospođi Magjer na svoj suradnji, suradnji sviju dionika, na jednu temu koja se dotiče sviju. Organizirani kriminal, terorizam su teme koje ne poznaju granice niti zemlje, niti kontinente. Što se migracije tiče, to je jedno od glavnih, jedna od glavnih tema kojima se bavi cijela ova generacija. A time se možemo pozabaviti samo ako uzmemo u obzir sve perspektive da li se radilo o Americi, Europi, zaljevskim državama, radi se o nečem što je globalni fenomen kojim se održivo možemo baviti jedino na globalnom pristupu. Ne možemo nastaviti samo pričati bez da se nekakve konkretne dugotrajne odluke donesu, a ne samo nekakve automatizirane reakcije. Rekla bih nešto vrlo jasno. Migraciju ne možemo riješiti od danas do sutra. Pogledajmo samo Europu, ukoliko želimo biti primjer svijetu na ovu temu, možemo to učiniti, možemo dati rezultate. Moje stajalište kao izvjestiteljice, ali i kao koordinacije, koordinatorica unutar EPP-a u odboru LIBE, je tako da se moramo pozabaviti migracijom na holističan način koji je istodobno uravnotežen. Moramo tu uključiti legitimne brige koje se tiču sigurnosti sa moralnim obvezama ljudskih bića. Dakle, moramo biti ljudi, moramo biti pravedni prema onima kojima je potrebna zaštita. Isto tako trebamo biti oštri prema onima koji iskorištavaju najranjivije skupine. Ono što pokušavamo napraviti s ovim novim, novim, novim zakonom o graničnoj obalnoj straži je sljedeće. Prijedlog je sada usmjeren na parlament kako bi osnažio graničnu sigurnost Europske unije i pomogao, ubrzao povrat migranata koji se nisu kvalificirali za primanje zaštite. Nakon izlaganja nacrta izvješća u parlamentu dobila sam oko 110 amandmana na izvorni prijedlog komisije, što jasno pokazuje koliko članova iz sviju političkih klubova je zainteresirano i pomno prate napredak ostvaren na ovom zakonodavnom izvješću. Trenutno smo u procesu pregovora i finaliziramo kompromisne amandmane kako na tehničkoj tako na političkoj razini. Krajnji rezultat rada bit će glasanje na odboru. te glasanje u Strasburu konačno. Sve vas uvjeravam da se radi o važnom zakonodavnom aktu kojem zbog toga i pridodajemo toliku važnost. Mi ćemo izložiti amandmane koji smatramo da bi trebali biti uključeni i uzeti u obzir mišljenja sviju, a istodobno slušamo odbor regija i druge dionike koji također su izložili svoje amandmane te koji će potencijalno biti uključeni u ovu uredbu, nadam se, prije nadolazećih parlamentarnih izbora u svibnju. Ovime se predlaže maksimalna fleksibilnost kako bi se situacija poboljšala, u protekle dvije godine već je određen napredak ostvaren, ali činjenica je da države članice nisu doprinosile niti sa opremom, niti sa osobljem, što je znatno utjecalo na učinkovitost zajedničkih operacija agencija. Tako da je jasno da je potrebna učinkovitija kontrola vanjskih granica Europske unije, a uloga granične i obalne straže mora biti osnažena kao i njihovi resursi kao i njihov mandat. Europa mora biti sposobna učinkovito upravljati svojim vanjskim granicama, pobrinuti se da bude ostvaren povrat onih koji dolaze u Europu i da se pruži cijeloj Europskoj uniji osnažena sigurnost. Predlažemo cijeli niz promjena, osobito osnivajući jednu operativnu ruku agencije i ona će time dobiti izvršnu moć kako bi pružala podršku državama članicama. Dakle, ne radi se samo o kvantitativnom povećanju, već o osposobljavanju toga da se intervenira gdje je to potrebno radi zaštite vanjskih granica Europske unije. Također da se spriječi sekundarno kretanje i učinkovito provede povrat nezakonitih migranata. <clears throat> Za nas sigurnost je prva tema, pogotovo kada pogledamo što građani Europe govore, a to pak znači da moramo dati rezultate na tu temu. I dalje će postojati Schengen, slobodno kretanje, ali za to je potrebno međusobno povjerenje i za tako nešto vanjske granice moraju biti osigurane. 2015. tijekom sirijske krize se shvatilo da kada države na granicama nemaju dovoljnu podršku, a sada postoje dva scenarija u kojima se granična i obalna straža može uključiti ukoliko države članice zatraže pomoć. Uz u takvim mogućnostima novi prijedlog će zapravo premostiti postojeće uvjete i moramo shvatiti da svaka država nije razriješena odgovornosti ukoliko se ne nalazi na granicama. Kad kada svijet je mnogo manji nego što nam se čini. U našim državama i članicama postoji dosta straha i bilo bi to pogrešno ignorirati. Šengensko područje u koje su uključene mnoge države pokazuje da to mora ići ruku pod ruku uz osnaženje vanjskih granica. Zaključno moramo početi razmišljati i baviti se dugoročnim strategijama. Rasprava koja se tiče migracijama i neregularnim i regularnim je vrlo emotivna. Naime, ona se dotiče pitanja koje zanimaju sve. Lako je i strance okriviti za sve, ali isto tako imamo dužnost gledati dalje od jeftine retorike i pozabaviti se sa glavnim uzrocima ovoga. Također, moja je dužnost prije svega naglasiti da je migracija prije svega jedno ljudsko pitanje, da se bavi ljudima i da ne smijemo zaboraviti za svaku statistiku, svaki broj koji dospije u vijestima, iza toga nalazi se jedan život i snovi i nade za boljim životom. Nemojmo to nikad zaboraviti. Hvala vam, ovo je doista važna tema, tako da ćemo čuti nekoliko intervencija članova. Na popisu mi je Jan Sargila, Vincenzo Bianco, Franco Jakob i Christopher Jon. I drugi se slobodno mogu javiti za reći. Jan Sargijan izvoli prvi imaš riječ. Hvala. Prije svega gledajući ovaj prijedlog pokazuje se kako bismo učinkovitije trebali zaštititi vanjske granice. Ali ako ga pomnije pogledamo, moramo odlučiti kako ćemo se baviti pitanjem migracija <clears throat> i kako bi to trebalo prijeći iz nacionalne nadležnosti u ruke Europske komisije. No ukoliko se to prebaci Europskoj komisiji, vidimo da se ona u mnogim slučajevima u prošlosti time pozabavila prekasno Zahvalio bih e, gospođi Magijar na svom trudu uloženom u poboljšanje ovoga, ali u ovom trenutnom obliku smatram da to nije prihvatljivo. Vincenzo Bianco. Hvala vam. Dragi kolege, ovo je emocionalni trenutak e, za mene, zato što 4. veljače 2001. dakle prije točno 18 godina kada sam bio ministar unutarnjih poslova u jednom susretu sa Antonijom Vitorinom, nadležnim povjerenikom, smo pokrenuli ideju pokretanja moderne granične policije u Europi. Dakle, evo, prošlo je točno 18 godina od tog trenutka međuvremenu smo se nosili sa čitavim nizom problema, dolazaka, sve se to moglo puno lakše riješiti da smo već e, tada raspolagali sa zajedničkom graničnom policijom. Sada je ovo ključni trenutak i evo, htio bih pohvaliti ovu uredbu i pozivam odbor regija da bude hrabar da ukoliko želimo pravu europsku graničnu policiju, ona doista mora biti prava europska policija i pohvalio bih neke pozitivne stvari u govoru izvjestiteljice, u njenom radu, ali trebali bismo napraviti jedan sveobuhvatni projekt koji nema, ne bi imao previše smisla ukoliko bude pod nečijim nadzorom. Ukupan uspjeh će ovisiti o amandmanima koji će biti podneseni Ukoliko oni budu osnažili ideju da zajednički pristupimo ovom problemu i tada nećemo imati probleme kao što su brodovi si uočili ili brod Dičoti, zato što će se Europa hvatiti u koštac sa ovim problemom i tada ću ja glasati za. Međutim, ukoliko ne iskoristimo priliku, onda će to biti iz veliku dozu gorčine i tada ću ja glasati ne. Uh, uh, Frank. Hvala, Franko Jakob. Sljedeći ima riječ. Hvala vam. Kada smo govorili u odboru CIVEX, govorili smo o tome na koji način točno formulirati naše mišljenje vezano uz ovo pitanje. Riječ je o nečemu što ulazi u nacionalne nadležnosti, ali činjenica da govorimo o 10.000 operativnih agenata je nešto što E, nas je potaknulo da se uključimo u ovaj rad zato što će to utjecati na lokalnoj i na regionalnoj razini na razvoj situacije. I želimo, želimo se izjasniti vezano uz politiku migracija, želimo to učiniti na jasan način. Potom dakle, imamo općeg e, izvjestitelja za ovo pitanje upravo da bismo mogli u kratkom e, vremenu uskladiti svoj rad sa Europskim parlamentom. Ja pozdravljam izvjestiteljicu iz parlamenta koji također radi na ovom pitanju. Dakle, u suštini smo održali jednu opću raspravu u odboru, tada nismo izrađivali amandmane niti prijedloge izmjena. Već o tome želimo raspravljati na ovoj razini. U odnosu na mišljenje koje je iznijela kolegica Magijari, hvala joj na svemu što je do sad e, učinila. Imamo dakle sada i amandmane i opće ustrojstvo izvješća s kojim se u principu ne slažemo. E, značenje ovih amandmana ide u pravcu smanjenja operativnog djelovanja ove nove policije. E, to onda znači neko djelovanje na nacionalnoj razini, neku vrstu nacionalnih čuvara i to je nešto sa čime se ne možemo složiti upravo u ovom trenutku kada govorimo o jednom zajedničkom području djelovanja, dakle zadnje zajedničkom području sigurnosti koje ovisi o zajedničkim europskim politikama. U to zasigurno ulaze i sigurnost imigracije. E, vidimo u ovim amandmanima E, naglašavanje stvari kao što su zatvaranje granica, negativna uloga migranata i slično u prosincu 2018. E, smo e, izrađivali jedno izvješće vrlo slične tematike. Nismo se pritom koncentrirali isključivo na zatvaranje. Tražili smo integracije politika o migracijama. Dakle, ukoliko ne budu prihvaćeni ključni amandmani o kojima smo raspravljali sa kolegicom e, Magyar, onda će naš klub glasati protiv ovog prijedloga. Next, Christopher Hvala predsjedniče. E, kasnimo sa zaštitom e, granica E, niz država članica i e, stranaka se brine e, to, žele ograničiti broj imigranata. Komisija odlučuje da povisi na 10.000 broj obalnih stražara. Što će to biti? To je malo, nismo ovdje da se bavimo folklorom države članice moraju zadržati svoju suverenost, ali mogu morati i djelovati. Trebamo se vratiti na originalnu verziju i trebamo snage koje mogu zaista zaštititi europske granice. E, mi se e, protivimo ovom dokumentu koji bi iz ovog, ove straže napravio e, samo figuru. Imat ćemo još tri e, govornika, Simons, François de Costa i, i Franz Schausperger. UK uh, e, Ujedina kraljevina je predana podršci ovih napora za zaštiti granica. Što se tiče ovog mišljenja, izvjestiteljica je e, nastojala e, postići ravnotežu u ovoj vrlo osjetljivoj stvari. E, to bi trebalo biti važno za odbor regija, za regionalne i lokalne vlade koje vrlo često plaćaju cijenu kada ne zaštićujemo dobro granice naših država članica mi možemo dati dodatnu potporu onome što je u nacionalnoj nadležnosti. Izazovi kojima se suočujemo su se eh, i geografski i po svojoj prirodi eh, promijenili, ali oni ostaju. Eh, stoga su svi resursi vrlo vrijedni. To trebamo vidjeti u kontekstu ono što mi radimo ovdje u odboru regija, radimo bilateralno, um, recimo surađujemo sa kolegama uh, u Francuskoj koji rade u lukama. Također uh, smo bili u Harlemu da govorimo o susjedskoj politici, kako dalje surađivati uh, iz perspektive Ujedinjene kraljevine pozdravljamo ovaj izvještaj Nadamo se da će e, konačni dokument biti nešto što svi zajedno možemo e, podupreti. François de Costa. Hvala lijepa e, dragi kolege i kolegice. U prvom redu zahvaljujem izvjestiteljici jer je to vrlo osjetljiva tema. To je tema koja nas dovodi do raskršća puteva E, želimo izgraditi efikasniju e, Europu. E, čujem da se govori o europskoj obalnoj i graničnoj straži. Čudim se danas da kako bismo stvorili ovu učinkovitu Europu mi želimo je razarati kako bismo stvorili učinkovitu Europu trebamo imati učinkovitija europska sredstva. Stoga vidim da ima logike u izvješću kolege Mađara, ali to je logika koju ne bih želio slijediti. Učinkovitost e, je da se držimo prijedloga komisije. E, mislim da E, bismo u suprotnom slučaju lišili europske građane e, jednog učinkovitog instrumenta. Stoga predlažem e, naš kolegi da povuče amandmane 9R, er, 12R er i 14R er kako bismo mogli usvojiti ovaj izvještaj. Franz Schausperger ima sljedeći riječ, izvolite. Ja, bih, ja ne bih htio i, ići u detalje amandmana, samo nešto načelno hoću reći. U prvom redu u, čestitam Ani Mađar, zaista se potrudila da a, izrazi dobro stajalište to je osnova za učinkovitu zaštitu vanjskih granica. A što se tiče učinkovitog vraćanja, tu je isto napravila dobar posao. Međutim, posljedica e, ono e, što ona izvlači iz ovoga e, nije, ne možemo slijediti. Kako efikasno čuvati granice. Ako imamo efikasno no, vraćanje, onda e, trebamo jaki Frontex na e, vanjskim granicama. E, naravno i unutarnje granice moramo čuvati, ali na vanjskim granicama trebamo a, učinkoviti jak Frontex. E, e, austrijsko predsjedništvo je do kraja e, svog mandata nastojalo naći rješenje da bi se već do 2020. dobilo 10.000 osoblja za obalnu i graničnu stražu. To nažalost nije uspjelo. E, dijelim e, argumente Ane Mađar, ali ove konzekvence e, vidim malo drugačije. O tome bismo trebali još raspraviti. Načelno postavljam pitanje da li je u mišljenju smisleno ići u najmanje detalje. Je li to zadaća mišljenja E, odbora regija. Moramo dati osnovna načela naših stajališta i na tome stati. Hvala. Hvala. E, idemo e, sada dalje na amandmane, pa će izvjestiteljica reagirati na ove promjene. Ići ćemo korak po korak. Ana, želiš li odmah reagirati? Izvoli. Ne? Ne. U redu, izvoli. Ja bih samo uh, kratko reagirala na ono što je rečeno. U prvom redu svima zahvaljujem na doprinosima. Jasno je kako je e, ovo osjetljiva i posebna tema a i koliko je važna za sve nas. Gospodin Agilan, htjela bih reći e, da tekst nije slab. Nastojala sam se usredotočiti na najvažnije elemente i smatram da Frontex mora imati mogućnost da pomogne i učinkovitije, naročito na vanjskim granicama. Kad se radi o suradnji. Mislim da pozdravljam suradnju, naročito u ovom tekstu. E, e, tu imamo ulogu za sve. E, ja spominjem vijeće, komisiju i Frontex u originalnom prijedlogu e, vijeće nije spominjano. Prema tome mislim da suradnja je ono što je važno u ovoj cijeloj temi. E, zaista sam se potrudila da se usredotočim na suradnju u ovom mišljenju. E, gospodin Kapurs, mi ovdje ne dajemo ovlaštenja nadležnosti mi nastojimo ojačati Frontex, a ne narušiti ono što je već učinjeno. Mi e, održavamo sadašnje nadležnosti, ali dajemo, e, snažimo Frontex, ali ne e, smanjujemo ovlasti lokalnih tijela jedan je član odbora spomenuo e, suverenitet. Da, to je jako važno u državama članicama kao i suradnja. Stoga kažem da je važno da imamo Frontex e, koji će obavljati zadaće na tom području. E, zahvaljujem gospodinu Simensu kad je govorio o lokalnim i regionalnim vlastima. Da, ako imamo probleme na regionalnoj razini e, sa granicama kao političari, onda o tome moramo raspraviti sa nacionalnim vladama. Ako se nacionalne ovlasti daju komisiji, možemo poslati pismo komisiji. Nažalost, ako ako ovlasti prelaze na komisiju, onda je to pitanje subsidijarnosti. To bi ukinulo subsidijarnost iz sustava. Gospodin Da Costa, nažalost, ne mogu povući svoje amandmane, amandmene izvjestiteljice. Oni pokazuju da nastojim naći e, točke u vašim amandmanima koji se mogu u, ugraditi u prijedlog teksta. Ja sam se odmakla od e, prvobitnih amandmana u mnogim slučajevima, naročito kada se e, radi o zadaćama raznih tijela. E, prihvatila sam vaše mišljenje, ali ne u potpunosti. a, pa, e, tu su zato kompromisni amandmani. To, ne mogu ih povući jer to ne bi imalo smisla. Mm, da usvojimo prv, izvorni prijedlog. Gospodin Schausberger, e, zahvaljujem na vašem doprinosu. Mislim da možemo proći točku po točku i vidjeti što je važno, a što nije. Hvala lijepa. Hvala lijepa Ana. A sada idemo na glasanje o amandmanima. Prvi amandman je povučen. Nemamo glasanja o njemu. Gospodin Milano. O drugom amandmanu želim nešto reći. Ja. Okay, then we... Ok, idemo na sljedeći amandman 2R. E, Ako se to usvaja 11, 4 e, e, i dijelomično broj 10. Gospodin Milano. Da, hvala. Prvi amandman R koji se razlikuje od drugog amandmana što je predstavio kolega Bjanko. U njemu nalazimo tekst izvjestiteljice koji je u suprotnosti sa mogućim kompromisom. Ono što se želi tim amandmanom je da dolazi do u zanemarivanja e, teksta e, komisije, idemo jedan korak unatrag, na time utječemo na, time utječemo na čitavo mišljenje. I ja također pozivam kao kolega iz Aldera da se jednostavno ovaj amandman R povuče. To bi trebala izvjestiteljica povući. Ukoliko se to ne dogodi, onda E, želim da se jednostavno glasa protiv tog amandmana i da se uzme u obzir one kolege Bjankija. This, so those in favor of 2R vote now. Okay, Mr. Uh, Madam uh, uh, Rapporteur Anna Magier, a short comment.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 Tko je za? 2R. Protiv? Glasat ćemo elektronički. Počnite e, glasati. Glasamo o 2R. Have all voted. Zatvaram glasanje. Većina je protiv. 2R se odbacuje. Amandman 2 za. Hvala, protiv. Većina je za, e, usvojili smo ga. E, amandman 3, tko je za? Hvala, protiv? Mm, usvojeno, hvala. Sljedeći je 4, za? Hvala, protiv? Većina je za usvojeno. Amandman 5. Tko je za? Hvala. Protiv? Većina je protiv. Odbijeno. Broj 6. Za? Tko je za? Hvala. Protiv? Elektronički ćemo glasati. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Većina je za. Usvojeno. Amandan 7 i 8 su identični, pa glasamo zajedno. Tko je za? Hvala. Protiv? Većina je za. usvojeno. Izvjestiteljica želi da glasamo elektronički. E, glasamo za sedam i osam. Glasamo elektronički Sedam i osam. Zatvaramo glasanje. Većina je za. Usvojeno. 9R. Ako se to usvaja, 11, 15 i 16 padaju. Zajedničko glasanje 9R i 14R. Tko je za? Hvala protiv. Većina je protiv. Odbijeno. Sada gladamo, glasamo za 9, to je već odbačeno. Broj 10. Tko je za? Broj 10. Hvala protiv. Većina je za. Usvojeno. Broj 11 za. To, mm, mm. to se odbacuje jer je već 10 usvojen. Idemo na 12. Tko je za? Hvala. Protiv? E, elektronički glasamo. Broj 12. Da ili ne? Zatvaram glasanje. Većina je protiv. Odbijeno. I idemo na 13. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Broj 14. 14. Glasamo za 14. Tko je za? Hvala. Protiv? Većina je za. Usvojeno. To je e, e, e, broj 17 broj 17 za protiv usvojeno osamnaest za hvala protiv usvojeno devetnaest tko je za Hvala. Protiv? Usvojeno. Broj 20R. Er. Ako se to usvaja, onda 20 otpada. Tko je za? Protiv? Elektronički ćemo glasati. Zatvaram glasanje. Usvojeno jednim glasom više. 22. Tko je za? Hvala. Protiv? Većina je za usvojeno. 23 je povučen. Idemo na 24R. Er. Ako se to usvoji, onda 24 otpada. Glasamo za 24R. Er. Za. Hvala. Protiv. Glasamo elektronički.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 Hvala protiv. Opet ćemo glasati elektronički. Zatvaram glasanje. Većina je za. To je usvojeno. 25R, er, ako se usvoji 25 pada. Tko je za? Hvala. Protiv? Većina je za usvojeno. 25 odba, odpada. 26 tko je za? Hvala. Protiv? Nitko usvojeno. E, izvjestitelji čin e, amandman 27R er, ako se usvoji 27 otpada tko je za hvala protiv e, opet glasamo elektronički Have all voted. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Većina je protiv. To je odbijeno. Sada glasamo za 27. Tko je za? Hvala, protiv. Većina je za usvojeno čin eh, amandman 27R. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 28 otpada. Amandman 29. Ako usvojen 30 eh, otpada. Tko je za? Protiv? Većina je za. Usvojeno. 30 otpada. Imamo 31. On je povučen, ne trebamo glasati. Izvjestiteljičen amandman 32R. Glasamo za to. Tko je za? Hvala. Protiv? Ne. Usvojeno. Sljedeći je 33. Tko je za? Hvala protiv. Većina je za usvojeno. 34 za. Hvala. Protiv. Većina je za. Dakle, to je usvojeno. I konačno glasovanje ovako o ovom mišljenju. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Suzdržani? Aha, ih, imamo dva suzdržana. Hvala lijepa. Mišljenje je usvojeno. Hvala lijepo. Izvjestiteljica se naradila. Evo, vaše mišljenje usvojeno uz neke izmjene. Okay. Right, and uh, the next uh, opinion is the one Janos uh, Karazoni. Please join us here. Thank you so much.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 Korak samo. Right. Janos uh, Koraksoni, is that right? Evo, tu je kolega Karaconi, ja sam je to dobro rekao. Izvolite. Imate riječ da nam predstavite svoje mišljenje. Tistet elnök Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dobro večer svima. Ja sam već govorio danas i rekao sam da sam počašćen što imam priliku raditi na ovom dokumentu, na ovom mišljenju u ime odbora regija. Izrada ovog mišljenja je bila veliki izazov. Riječ je o dva jako različita dokumenta. Jedan je program Kreativna Europa, a drugi se tiče komunikacije Europske komisije o kulturi. Trebao sam izraditi mišljenje o obje ove točke. Molio bih vas da pokažete poštovanje prema našem e, kolegi i da se stišate.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 razina. Važno je i da ljudi koji žive daleko od velikih gradova dobiju dovoljno informacija o inicijativama na europskoj razini, dakle o programima, mogućnostima koje im se pružaju te da ih se uključi u donošenje odluka. Dakle, što se tiče programa Kreativna Europa, imam tu nekoliko primjedbi koje bih s vama podijelio. Mm, kulturni sektor pruža velik broj mogućnosti u idućem programskom e, razdoblju. To je jedan zasebni program. On će omogućiti e, dobru podlogu za djelovanje svih dionika u tom sektoru. Što se tiče proračuna tog programa, dugoročno strateško planiranje i jasna želja da se podrži kulturni sektor. Znači da bi se ovaj iznos od 1,8 milijardi eura treba podići na barem 2 milijarde eura za realizaciju programa. Koliko pogledamo sektore koji, koje nalazimo u ovom programu, brine me pitanje prioriteta. Nova europska agenda za kulturu je podloga europskog kulturnog identiteta. Također tu će se ojačati partnerski odnosi sa partnerima koji se nalaze izvan Evropske unije. Također će se, to, će se povezati sa drugim sektorima kao što je primjerice obrazovanje. komunikaciji se naglašava važnost lokalnih i regionalnih e, područja, dakle važnost kulturne baštine, povećanje rasta, poboljšanje učinkovitosti. U to treba biti uključeno i pitanje mobilnosti. Hvala lijepa. Thank you very much. Uh, Hvala lijepa. Idemo li izravno na glasovanje o amandmanima? Idemo. A skup amandmani 1 i 2. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? protiv, većina je za, usvojeno, broj 4 je povučen, amandman broj 5, tko je za, protiv, morat ćemo provjeriti. Izvjestitelj želi komentirati. Vezano uz peti amandman. Trenutni e, tekst obuhvaća razdoblje do prosinca 2020. I do kraja tog razdoblja valja predvidjeti financijsku potporu državama članicama. U listopadu je usvojen tekst koji je imao neke proturječne elemente i zato sam to sada htio naglasiti. Hvala. Glasamo. Tko je za? Tko je protiv? Dakle, elektronsko glasanje. Okay, we close vote. Zatvaramo glasovanje. Većina je za. Usvaja se. Imamo šest. R. Tko je za? Hvala protiv. Većina je za. Dakle, usvaja se. Šest se ne razmatra. Sedam. Tko je za? protiv, nitko usvaja se. Amandman 8R, tko je za, protiv, nitko, usvaja se. Dakle, 8 i 9 se ne razmatraju. Broj 10, tko je za, protiv, Morat ćemo provjeriti. Mnogo ljudi nije uopće glasalo. Okay, we close the vote. Većina je za, dakle usvojeno. Broj 11, tko je za? protiv? Morat ćemo provjeriti još jednom. Zatvaramo glasovanje. Evo, nije baš uvijek jasno kako glasate, pa moramo provjeriti. Dakle, ovo se usvaja. Broj 12, tko je za? Hvala. O, sad je jasno protiv, nitko usvaja se. 13, tko je za? Protiv. Većina je za. Usvaja se broj 14. Tko je za? Protiv? Usvaja se 15. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvaja se broj 16. Tko je za? Protiv? Nitko. Odnosno nekoliko. Usvaja se Izvjestitelj 17R. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 17 se ne razmatra. Skupni amandman od 18 do 22. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvajaju se.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 tekst, poručio bih onima koje brine izvorni tekst, ovo je broj 36 i zbog ovoga su kadri odbiti cijelo mišljenje. Htio bih e, vas zamoliti da podijelite mišljenje e, sa kolegama. Ja sam e, otvoren za suradnju. Htio bih čuti koji je vaš problem sa ovim dijelom teksta. Dakle, 36. Dakle, riječ je o stavku gdje se promovira dakle, kultura kao zajednički e, resurs, da bi se podigla svijest o zajedničkoj povijesti, da bi se ojačao zajednički evropski identitet i to obuhvaća i zaštitu dakle, povijesnog e, nasljeđa i zajedničkih evropskih e, vrijednosti. To je ovaj tekst koji tu vidite na ekranu. Imate li komentare na njega?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 mi e, europski e, europljani imamo korijene od Dioklecijana e, svi mi imamo te korijene to je ono što dijelimo i to je osnova na kojoj je se zasniva Europska unija to su ideje Šumana, De Gasperija na tim su načelima i vrijednostima oni osnovali Europsku uniju i to trebamo poštivati. Treba reći da je e, vjerska raznolikost vladila u Europi. E, da, to je argument. Mislim, imamo milijune ljudi ljudi na drugim kontinentima koji žele doći i dolaze u Europu. E, oni dolaze e, o svojim identitetima, ali mi moramo zadržati naš. Ako izgubimo identitet, identitet, naš identitet, onda se oni neće imati u što integritet. Ne smijemo negirati naš identitet. Zastupnica Kerlajnen. Hvala lijepo. Zahvalila bih e, gospodinu Karačoniju na njegovom mišljenju. Sada govorimo o amandmanima 23, 24, 25. Svi su oni usmjereni, dakle, na isto pitanje, o ovome smo raspravljali u odboru, pa evo i danas. Zahvalila bih e, izvjestitelju na amandmanima. Naš se klub može s njima složiti. Hvala vam lijepa. E sada imamo formulaciju s kojom možemo nastaviti raditi. Hvala vam, gospodin Cooper. Uh, Sjećam se riječi Joe Coxa, zastupnice koja je ubijena tijekom kampanje za Brexit. Ona je utvrdila da je više toga što nas povezuje nego što nas razdvaja. Kada pogledamo unatrag eh, i pogledamo ove naše kršćanske korijene, ne gledamo samo društvo u kojem živimo, ja gledam na muslimane, na kršćane, židove i sve te religije zazivaju mir, traže od ljudi da surađuju, ne traže ništa što nas eh, razdvaja. I e, trebali bismo čitati između redaka amanmana koji govore o našem nasljeđu, pogledati kamo nas taj put vodi. Pa taj put nas vodi u ludilo i ne bismo smjeli ovo podržati. Trebali bismo podržati različitu, ali ujedinjenu e, Europu i htio bih ostati njezin dio. Hvala, gospodin Gjesin. Hvala. vezano uz amandman 25 predlažem da se svoj kompromis koji je upravo predstavio izvjestitelj, čini mi se sasvim razumnim, koji proširuje naše poštovanje vlastitog povijesnog nasljeđa. Gospođa Gabrik. Jaz bi se tudi zahvalila poročevalcu. Hvala lijepa bih se zahvalila izvjestitelju što je pronašao kompromis Dosta smo o ovom pitanju raspravljali i sada evo, imamo kompromis, koji usvaja, dakle, prihvaća ove evropske vrijednosti koje se temelje na integritetu, na jedinstvu, na našoj različitosti. To je nešto što trebamo promovirati i u budućnosti. Naša kultura se ostavlja na čitav niz povijesnih činjenica. Ukoliko želimo jednu staviti u prvi plan, pa onda trebamo to napraviti i sa drugima. Trebamo ih sve staviti na istu ravan. I naš će klub e, ovo podupriti. Hvala lijepo zastupniku Čuboksi. Zawsze powinien dążyć do wydobycia Osim pragmatičnog aspekta, e, trebamo naći najbolje rješenje E, i e, ciljati na istinu. Govorimo o obrazovanju, e, moramo govoriti i o budućim generacijama, misliti na njih, želimo li dijalog, želimo li dobre odnose sa muslimanima, s ljudima koji drugačije misle i vjeruju od nas. Ali naši korijeni su jasni, poznamo ih, imamo naše velike katedrale, crkve u Europu E, e, htio bih se zahvaliti izvjestitelju da je to spomenuo u izvještaju. Imamo e, judeo-kršćanske korijene. Izvjestitelj ima riječ. Danke. Ich möchte äh, an der Stelle bei diesem äh, aus, ja bih kod ovog e, kritičnog e, argumenta htio reći i htio bih zahvaliti kolegi Karačoniju za njegov amandman. E, njegovo je mišljenje važno i ovoj važnoj temi. To nije mišljenje o kulturno-povijesnim vrijednostima E, to je jasno pokazao sa svojim amandmanom i sada se opet koncentriramo na e, ključnu temu. O tome smo danas ujutro iscrpno govorili. Mislim da je to e, surađivački put i ja zahvaljujem kolegi Koračoniju. Evo, izvjestitelj sada, a onda idemo na glasanje. Um, az utolsó pillanatban született meg, és... Hvala. Kompromis je sastavljen u posljednji tren i to kako bi se stvorilo jedno ujedinjeno mišljenje odbora regija. Prije nego što svojim usmeni amandman, citirao bih gospodina Tajanija predsjednika Europskog parlamenta. Europsko nasljeđe je naše nasljeđe, najvažnije nasljeđe koje imamo diljem Europe u Štokholmu, Helsinkiju, Malti, Lizabonu, Rimu, Berlinu. I tu je Dante Algieri Goethe crkve zajedničko nasljeđe, zajednički identiteti, identitet koji nije protiv drugih, ali moramo znati tko smo i što želimo. Dobro, preći ćemo na glasanje. I amandman izvjestitelja obuhvaća 23, 24, 25. To je kompromis koji smo dogovorili. Tko je za? Protiv? Većina je za. Usvojeno. 23, 24, 25 se ne razmatraju. Glasat ćemo o 26. amandmanu. Tko je za? Protiv? Većina je za usvojeno. Glasat ćemo o cijelom mišljenju uz amandmane. Tko je za mišljenje? Protiv? suzdržani. Većina je za, mišljenje je usvojeno. Čestitam gospodine izvjestitelju. Sljedeće mišljenje <clears throat> zastupnika gospođa Hiller.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 All right, an interesting opinion on the... Dakle, zanimljivo mišljenje o programu Erasmus. Već smo imali jednu dobru raspravu na tu temu sa povjerenikom Navračićem. Ulrike Hiller će nam sada dati uvod u ovo mišljenje. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lijepa predsjedniče, kolege i kolegice. Biti ću kratka jer nemamo puno vremena. U prvom redu zahvaljujem. Bila mi je velika čast da pripremim ovo mišljenje. Pri tome naravno nisam bila sama. Pomogle su mi mnoge marljive ruke iz Sideka i iz drugih ureda i moj vlastiti tim, a zahvaljujem i stručnjaku koji sjede pored mene. Svi su se jako angažirali kao i vi svi sa svojim amadmanima To su velikim dijelom bile vrlo dobre nadopine i ja to e, cijenim. Već smo govorili o Erasmusu, to je program sljednik od 21. do 27. godine to je prijedlog komisije. Imali smo saslušanja i u Briselu i kod mene kod kuće u Bremenu. Dobili smo mnogo povratnih informacija, mnogo iskustava od lokalnih stručnjaka koji praktično rade na tom području. Potrudili smo se da to sve uklopimo i ovo sada leži pred vama. Erasmus e, na području osposobljavanja i obrazovanja nemamo granica. Svi moraju imati pristup e, obrazovanju i sportu. Europska obrazovanje međutim posreduje i vrijednosti. Humanizam to mora stajati u centru pažnje a to e, isto posredujemo preko ovog programa mm, obrazovanje mora biti besplatno, svi moraju imati pristup e, obrazovanju bez obzira na imovinsko stanje. Mm, e, evo najvažniji akcenti ovog mišljenja. Već smo danas ujutro spomenuli, e, ja sam se na to koncentrirala, da uz e, studente, e, mnogi studenti sudjeluju u Erasmusu, ali mi trebamo da ti studenti mogu ići i na praksu u poduzeća i to ne samo u velika poduzeća već i u mala poduzeća. Mm, I o tome trebamo razmišljati. Mm, recimo Kafa EU, Interrail, mm, tu potičemo veće sudjelovanje privatnih poduzeća. Mm, jako smo zabrinuti da ćemo inače e, onaj novac koji e, trebamo trošiti na Erasmus e, potrošiti na mm, neke druge stvari pa ih mladi neće moći koristiti. Na području sporta moramo dati mogućnost i otvoriti mogućnost da i manji događaji mm, sudjeluju u programu Stoga nam je važno mm, da imamo e, važno nam je da isključimo ovu odredbu da moramo imati sudjelovanje deset zemalja. E, to, taj broj treba smanjiti. Zahtjev za mrežu e, sveučilišta mm, to je dobro Međutim, e, e, to se ne smije događati samo u glavnim gradovima, već mora biti e, jače regionalno raspodijeljeno. Mm, za provedbu za koju smo mi nadležni na regionalnoj i lokalnoj razini, tu trebamo jača savjetovanja na kojima će biti zastupljene regije Evo toliko o, mišljenju. A, mislim da bismo sada trebali ići na glasanje. Hvala lijepa. Preći ćemo dakle na glasanje. Imamo velik broj prijedloga. Izvjestiteljica ima i svoje amandmane. I što se drugih amandmana tiče za sve osim jednoga je. Amandman jedan tko je za protiv, usvojeno. Broj 2 za, protiv, usvojeno. Broj 3 R za, protiv, usvojeno. 4 za, protiv, broj 5 za, protiv, usvojeno. Broj 6 R za, protiv, usvojeno. 7, 6, 7, 8 se ne razmatraju, 9. Povučen 10 R za protiv usvojeno. 10 se ne razmatra, 11 za protiv su usvojena. 12 R za protiv usvojeno. 12, 13, 14 se ne razmatraju, 15 do 22. U skupno glasamo za sve je usvojeno. 23 R za protiv usvojeno. 23 se ne razmatra, 24 za protiv usvojeno 25 za protiv usvojeno 26R za protiv 27 za protiv usvojeno 28R za protiv

za, protiv, usvojeno. 36 R za, protiv, usvojeno. 37 za, protiv, usvojeno. 38 za, protiv, usvojeno 39 R za protiv usvojeno 40 za protiv usvojeno 41 izvjestiteljica je protiv tko je za većina je protiv odbijeno 42 za, protiv 43 R za, protiv usvojeno, 44 za, protiv usvojeno, 45 R za, protiv usvojeno. Cijelo mišljenje da li je tko protiv? Nitko. je nitko. Jednoglasno je usvojeno. Za Erasmus Plus smo. Who could be against? I like it. Very good. Okay. Now we still have four more to go. Four more Još četiri mišljenja nam je samo ostalo. Birgita Sakradeuš, molim te pridruži nam se. Where do we have Birgit? Ah, she's coming there. on this as well, so I'll give you an introduction. So there has been a good collaboration with the... Uh, Imali smo vrlo dobru suradnju ovdje izvjestiteljice nekolicine članova, tako da imamo velik broj izmijenjenih prijedloga izvjestiteljice, pa se čini da možemo brzo proći kroz ovo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 ovo je jedna tema koja mi jako leži na srcu. Svi mi želimo doprinijeti e, razvoju društva a istraživanje i inovacije su e, pozitivan način razvoja društva i to nas e, jako zanima u novoj europskoj agendi na području istraživanja i inovacija imamo ogromne mogućnosti za zaposlenike na lokalnoj i regionalnoj razini. Sada je moguće na toj razini više djelovati za dobrobit društva. Ovdje ne govorimo specifično o nekoj regiji, govorimo o društvu u cjelini. E, iz toga razlika ne želim prstom ukazivati na neku regiju. Mislim da trebamo djelovati zajedno. Mi gradimo jedno društvo znanja, e, društvo koje je održivo u, u ekonomiji e, i ekologiji tu e, ekonomija i ekologija moraju ići ruku pod ruku. U ovoj novoj europskoj agendi imamo razne mjere koje će pojačati istraživanje i inovacije. Ono što nam kaže komisija jeste da moramo naći sinergije E, e, različiti programi i razni strukturni fondovi moraju proizvoditi sinergije kako bismo došli do najboljih mogućih rezultata. E, treba uspostaviti te veze. Istraživanje i inovacije su vrlo važne za gospodarstvo, e, naravno, ali ne samo za to. One e, su e, važni za društvo, za sveučilišta, naravno. To je putovanje u budućnost koje ćemo poduzeti zajedno s komisijom. Pitate se možda zašto je moje ime među autorima amandmana E, zato što želimo govoriti o istim definicijama i iz toga razloga ćete naći i moje amandmane među e, e, amandmanima. Moramo dobro poznavati pojmove o kojima govorimo. Amandman 23 E, tu vidimo da imamo malo previše detalja i stoga vam e, preporučam da ne glasate za taj amandman, amandman 23. Međutim, kod amandmana 26, a to nalazimo i kod amandmana 32, 32, 33 i 36. Hvala na ovom uvodu, hvala na kvalitetnom radu intervencije za člana Mekartija. Hvala i zahvalio bih izvjestiteljici na mišljenju. Mislim da se radi vrlo dobrom sažetku gdje je cijeli niz pitanja oko inovacije i stvaranja praktičnih primjena su zapravo važne teme, izgradnja ekosistema, kombinacija europskih fondova, sve važne stvari. Ono što je istodobno važno istaknuti je odnos sa zajedničkim istraživačkim centrom. Osobito što se tiče platforme za razmjenu znanja. Dakle, podpredsjednik na tome već nekoliko godina i sam radi što se tiče tema bioekonomije, energije, transporta i drugih. Dakle, platforma za razmjenu znanja postala je sjajna platforma za učenje za sve uključene jedno, naša povjerenstva su tu uključena i tu imamo i pametne gradove, digitalne gradove i moramo doista iskoristiti te prednosti, sve projekte koji su uključeni u inovaciju, dakle urbanu agendu i inovacije koje su važne u svim ovim programima. Gospodine potpredsjedniče, mislim da odbor regija ne čini dovoljno sa nagradom iCapital. <clears throat> Nedavno sam bio razgl razočaran što je internetski samo objavljen pobjednik i podsjećam na to da je potrebno sljedeće godine vratiti u odbor regija proglašenje i dodjelu ove nagrade jer je to doista bilo nešto vrlo važno, nešto što, će vi, što ste vi sami zastupili gospodine potpredsjedniče, pa zahvaljujem još jednom izvjestiteljici. Hvala, vašu poruku ćemo uputiti naš administraciji što se tiče glavnom gradu inovacije Innovation Capital. Prijeđimo sada na glasanja. Predlažem skupno glasanje 1, 2, 3. Tko je za? Protiv. Usvojeno. Broj 4 za. Protiv. Usvojeno. Broj 5 za protiv, usvojeno. Šest se ne razmatra, glasamo skupno 7, 8 i 9. Tko je za? Protiv? Hvala, usvojeno. 10 za, protiv. Nitko, dobro. 11 za, protiv usvojeno. Skupno glasanje ponovno 12, 13, 14 za, protiv, usvojeno. Uspjeni kompromis 15. Gospodin izvestiteljice, hoćete li nešto reći o tome? Izbrisali ste tu nekoliko riječki, riječi. Da. U amandmanu se predlaže brisanje smanjevanje e, nejednakosti između regija. Mislim da trebamo proizvesti sinergije. Na tome treba inzistirati. Vote now. Glasat ćemo sada za protiv usvojeno. 16, izvjestiteljica je protiv, za, protiv. To ćemo provjeriti elektronički amandman 16. Glasanje je zatvoreno. Većina je za usvojeno. Skupno glasanje, amandmani 17 do 22. Glasamo dakle tko je za. Protiv. Usvojeno. 23. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Protiv. Glasat ćemo elektronički. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 24 za, protiv, usvojeno. 25 za, protiv usvojeno izvjestitelji čini amandman 26 r za protiv usvojeno 26, 33, 2, 33, 36 se ne razmatraju. 27 za, protiv, <clears throat> usvojeno. 28 za, protiv, usvojeno. Skupno 29 do 31. Tko je za? Protiv. Usvojeno. 32 se ne razmatra i 33. Glasanje također skupno 34 i 35. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 37. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Sada glasamo o cijelom mišljenju sa amandmanima. Tko je za? protiv, suzdržani, nitko, jednoglasno usvojeno. Čestitamo izvjestiteljici. Right, do we have Jan Trey here? Please join us in the podium. Da li je ovdje jedan Trej da nam se pridruži? Još sve skupa imamo tri mišljenja. Trej, Geblović i Ribani. Zamolio bih da izvjestitelji budu spremni već kada glasamo mišljenju prije njihovog kako bismo malo obržali pa neki možda čak uspiju večerati ili što god na večer žele. Jan Trej. Mm, poštovani predsjedatelju, članovi odbora, gosti. Sastavio sam jedno mišljenje samoinicijativno odbora regija koje se bavi umjetnom inteligencijom za Europu. Dobio sam pomoć stručnjaka sa tehnološkog sveučilišta u Talinu. I nije tajna da umjetna inteligencija u nadolazećim godinama će promijeniti iz korijena način na koji pristupamo svijetu. Postavljeno nam je pitanje zbog čega bi odbor regija trebao samo inicijativno mišljenje o umjetnoj inteligenciji sastaviti, pogotovo s obzirom da se Europska komisija već pozabavila tom temom. Odgovor na to je lak. U ime regija i lokalnih tijela vlasti želimo ukazati na mogućnosti korištenja toga na našoj razini, dakle u polju umjetne inteligencije. Razvijanje umjetne inteligencije je važno za lokalna tijela vlasti zbog automatizacije pružanja lokalnih usluga, primjerice transport koji sam vozi, internet, svi stvari, koncept pametnih gradova, automatizirana rješenja socijalnom i zdravstvenom uslugama, poljoprivredi. No zbog čega to ne bismo i u elektroničkom upravljanju koristili različite e-usluge što se tiče obrazovnih algoritama gdje bismo dakle mogli i prijavljivati kroz to djecu za školu prema njihovom prebivalištu. A sada bih osnovne poruke mišljenja iznio. Ponovno osposobljavanje. Nije tajna da umjetna inteligencija će preuzeti određeni dio radnih mjesta u budućnosti. To znači dakle, da će neki ljudi izgubiti radna mjesta, ali stvorit će se druga. Što također znači da profiliranje za ta nova radna mjesta će zahtijevati rekvalifikaciju novo učenje, a naše regije tu mogu dati svoj doprinos. U mišljenju sam također naglasio da je važno biti fleksibilan u financiranju obrazovanja. I to kako bismo se odmaknuli od pristupa koji se temelji na projektima za financiranje, što je danas slučaj, i mi bismo ovdje trebali gledati prema budućnosti. Također bih naglasio da je važno koordinirati strategije za umjetnu inteligenciju između država članica europske razine. Primjerice, u Estoniji je stvorena radna skupina za umjetnu inteligenciju koja pokušava koordinirati naše aktivnosti s europskim strategijama. Također je važno uključiti u pilot projekte lokalnu razinu, e, u različite primjene umjetne inteligencije kako ne bismo lokalna tijela ostavili po strani. Europska unija bi u bližoj budućnosti trebala znatno povećati financiranje za projekte umjetne inteligencije pa zbog čega ne bismo u budućnosti ostavili po strani dovoljno financijskih sredstava za tako nešto. Europska unija primjerice ulaže u ovo tri puta manje od Kine, pet puta manje od SAD-a. Dakle, mnogo toga moramo nadoknaditi. <clears throat> Moje mišljenje podržava zamisao stvaranja sveobuhvatne platforme za umjetnu inteligenciju na temelju udruženja umjetne inteligencije Europe i također je potrebno uključiti predstavnike regija, dionike, koji će moći dati doprinos regija i lokalnih tijela vlasti. Također je važno sastaviti provesti pravni okvir, etički okvir, što je kompatibilno s poveljom temeljnih prava. Također tu imamo pitanje sigurnosti i zaštite kojim se moramo pozabaviti. Zatim pitanje privatnosti i prava građana. Što više ovisimo digitalnim rješenjima, to su ranjiviji naši identiteti naša prava. Naglasio bih još jednom da provedba umjetne inteligencije Europe u Europi je tu važno uključiti lokalno tijela vlasti i europske građane. Hvala. Dobro, imali kakvih intervencija? ćemo nešto više o ovome kad završi finsko predsjedanje. Možemo preći na glasanje. Predlažem da se započne sa skupno amandmani 1 do 5. Tko je za? Protiv? Usvojeno. 6 za? Protiv? Glasat ćemo elektronički. Mnogo ljudi ne glasa. Glasanje je zatvoreno. Većina je za, dakle usvojeno je. Skupno glasanje 7 do 9. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Glasat ćemo cijelom mišljenju. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, jednoglasno usvojeno. Čestitamo Janu Treju. Ja zahvaljujem cijelom timu koji je radio na ovome kao i stručnjaku koji mi je pomagao. E, dozvolite mi nekoliko riječi e, reklame. E, reći ću vam da je Estonija jedan od promotora digitalnih rješa, rješenja. Mm, mi imamo iz Talina smo poslali jedan autobus koji e, za automatsku vožnju. Možete e, ga vidjeti u estonskoj misiji sutra. Evo, dođite i posjetite nas. All right. Uh... E, u redu sljedeće Miljene Olger Geblević, suzbijanje dezinformacija na internetu, europski pristup dobrodošli. Evo, odmah vam dajem riječ da nas uvedete u ovo mišljenje. Izvolite. Hvala predsjedniče. Dragi kolege i kolegice, dame i gospodo. Dezinformacija je već davno poznata. Imamo je u povijesti, imamo je i danas u našem društvu. Ali zahvaljujući razvoju interneta i e, društvenih medija dezinformacija je postala najveća opasnost za modernu demokraciju. Mnoge nezavisne institucije e, pišu o tome, a, i Europska komisija e, je u, proteklih godina, e, godinu dana se o tome i izrazila. Slobodni izbori su ugroženi tim pojavama. Mi kao odbog regija moramo dati svoje mišljenje o tome Suzbijanje dezinformacija je naša zajednička zadaća. U mišljenju sam citirao mnoga, mnoge primjere dezinformacijskih kampanja. E, I e, pisao sam o tome, pisao sam o mnogim slučajevima u kojima mi sami objavljujemo krive informacije, lažne informacije. Lažna informacija se 70 puta više širi nego istinita informacija. Moramo osigurati naše slobodne izbore, a s druge strane moramo izgrađivati odgovorno društvo. Usto u tu svrhu moramo poduzeti mjere na raznim razinama. U mom mišljenju E, podupirem e, prijedloge Europske komisije. Ovdje imamo četiri e, važna elementa u suzbijanju dezinformacija. Prvo, više transparentnosti u slučaju dezinformacija. Moramo znati tko proizvodi dezinformacije, tko ih plaća, zatim trebamo mm, e, te e, dezinformacije pobiti a trebamo i programe obrazovanja za zrele građane. E, mm, stoga je Europska komisija zaključila sporazum sa vlasnicima e, platformi i pripremila akcijski plan za sljedeću godinu. Mi kao predstavnici regija smo također obvezni da se borimo protiv lažnih informacija i dezinformacija. U prvom redu smatramo da da građansko obrazovanje ima ključnu ulogu u suzbijanju dezinformacija. Mm, eh, a lokalne vlasti su odgovorne za obrazovanje. Eh, stoga eh, smo mi odgovorni za to da obrazujemo i stvaramo zrele građane koji neće podljeći dezinformacijama Europski socijalni fond se također mora koristiti u te svrhe. Ne radi se samo o, o e, informacijskom društvu, e, da, o stvaranju informacijskog društva. E, radi se i o, o društvu koje će biti svjesno dezinformacija i lažnih informacija. To je zadaća za mnoge organizacije mislim po time i nevladine organizacije koje se bore protiv e, dezinformacija. Moramo im dati potporu u tome. Zatim trebamo i potporu za lokalne objektivne i nezavisne medije. I tu igramo ulogu. Vidimo da se tradicionalni mediji sada nalaze u defanzivi, imaju velike probleme. probleme. Oni se osjećaju odgovorni e, za ono što se objavljuje jer oni ne objavljuju anonimno. Te medije moramo stoga podržavati kako bi e, do građane stizale prave, istinite e, informacije. E, ja zahvaljujem stručnjaku koji nam je pri ovome pomagao kao i cijelom timu koji je sudjelovao u pripremi. Hvala lijepa na ovoj dobroj interakciji. A sada ćemo čuti E, gospodin Armao ima riječ, izvolite. Hvala vam. Vrlo važna inicijativa. Približava svijet politike, svijetu informacija i zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu. A htio bih nešto pojasniti vezano uz amandmane tiče se dakle ovog open government, e, otvorene administracije. Koliko možemo zajamčiti e, dostupnost javnih podataka, vrlo lako ćemo vidjeti, odnosno ustvrditi koliko, koliko su pojedine vijesti istinite ili nisu. Često se ovaj fake news teško može provjeriti zato što nalikuju e, službenim pravim vijestima. Međutim, ukoliko mi proširimo, dozvolimo pristup podacima, informacijama koji se tiču dakle javne uprave, bilo regionalne ili lokalne, onda će se stvari moći lakše provjeriti, vidjeti koliko je pojedina vijest eventualno lažna. zato što se e, može neka tvrditi da se možda donio neki zakonodavni akt ili nije, ali to se može spriječiti tako da se, da, da se provjeri dakle, na stranicama lokalne uprave i samuprave ovo kao je li to doista tako ili nije. Dakle, Borba protiv lažnih vijesti prolazi ne samo kroz potporu novinama, već i kroz ovu otvorenu administraciju. Dakle, pristupačnost informacija, to omogućava građanima da provjere jesu li vijesti točne ili su lažne. Hvala lijepo. Okay, and just for Za vašu informaciju uh, u Palermo na Siciliji ćemo imati za dva tjedna jedan seminar o, tome. Uh, gospodin Serencen ima riječ. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Ja sam e, Sørensen iz Dan Danske e, gdje sam regionalni e, vijećnik. E, ne želim kritizirati ovaj rad, ali sam protiv toga da komisija na to troši novce poreznih obveznika ovo je put do onoga što ne želimo, a to je ograničenje slobode tiska i izražavanja ne da se sla, slažem se da su dezinformacije problem, ali bi se složio, složio sa govornikom koji je rekao da je to stvar obrazovanja. Ljudi moraju sami moći provjeravati informacije. E, e, e, podsjećam E, na nadolazak televizije i radija e, ljudi su se bojali kako će to utjecati na društvo. Vidim e, ovdje velike sličnosti sa ovom situacijom. Evropski građanin je pametnije nego što mislite, nemojte trošiti novce poreznih obveznika na ovo. Imamo li još intervencija? Idemo na glasanje. Amandman 1. E, tko je za? Protiv? Većina je za. Usvojeno. Amandman 2. R. E, amandman izvjestitelja. Tko je za? Hvala. Usvojeno. E, broj 2 otpada. Broj 3. Tko je za? Protiv? Nitko usvojeno broj 4 za. Hvala protiv. Usvojeno 5 za. Protiv. Većina je protiv, to je odbijeno. Broj 6 za. Protiv. Protiv, većina je protiv, odbijeno broj 7 za, protiv svi su za, usvojeno. Osam za, protiv, usvojeno. Broj devet. za, protiv, e, većina je protiv, odbijeno. Broj deset. za, hvala, protiv, većina je za, usvojeno. Jedanaest. za, Hvala protiv. Usvojeno. Broj 12 za. Protiv. Većina je za usvojeno. Izvjestiteljevi e, amandman 13R e, za. Protiv. Usvojeno. 13 e, otpada. 14R za. Protiv Usvojeno. 14 otpada. 15 za. Protiv. Usvojeno. Izvjestitelj 16R e, za. Protiv. Usvojeno 16 i 17 otpadaju 18 za. Protiv. Usvojeno E, izvestitelje 19R e, er za, protiv, usvojeno 19 i 20 otpadaju. Izvjestitelje 21R er za, protiv, e, usvojeno 21, 22, 23, 24 otpadaju. I to je to. Glasamo o cijelom mišljenju s amandmanima. Tko je za? Protiv? Jedan, dva suzdržana glasa. Mišljenje je usvojeno e, s amandmanima e, za čestitke izvjestitelju. A sada imamo e, zadnje mišljenje e, da, e, i to je Jozef Ribani. Sigurnost na cestama i automatizirana mobilnost. Sure. Okay, let's yes use that. Please. All right, on this opinion. O, o, ovom mišljenju imamo usmeni kompromis o jednoj točki E, to ćemo uzeti u obzir kasnije. A sada ćemo dati riječ izvjestitelju Jozefu Ribaniju. Hvala lijepa predsjedniče. Ovo se mišljenje sastoji iz tri dijela. Prvi dio e, e, radi se o direktivi, drugo je automatizirana strategija imali smo komunikaciju od komisije e, e, revizija direktive imali smo 19 amandmana e, moramo najvažnija stvar je da zadržimo načelo supsidijarnosti moramo jasno naglasiti ulogu regija i lokalnih vlasti u tome u prvom regionalna razina, onda europska razina. Važno je naglasiti e, e mrežu TNT. U nekim e, regijama možemo razviti te mreže, a u nekima ne, jer nemamo dovoljno novca E, stoga moramo osigurati sredstva kako bi se i tamo mogla ta mreža razvijati. E, bilo mi je vrlo drago da ste nam dozvolili da odlučujemo kakove glavne ceste želimo u našim regijama. Sada imamo ceste prvog reda, primary road ceste prvog reda, ali imamo neke e, ceste koje nisu ceste tog e, prvog reda, ali bi se takvima trebale smatrati. E, to će nam pomoći da bolje i brže razvijamo regije. Također trebamo ocjenjivati e, kvalitetu cesta, a to moramo imati dovoljno vremena. Moramo imati i jasne propise u ovako raznolikoj Europi. E, e, automatizirana mobilnost i njena strategija moramo mobilizirati e, ljude ako, ako pogledamo u budućnost e, to je velika šansa e, velika šansa naročito za rijetko naseljena područja jer to znači da ljudi mogu koristiti takav transport kako bi došli lakše u velike centre imamo još jednu karakteristiku mobilnosti. Mobilnost e, će postati usluga i to će e, promijeniti e, prirodu vlasništva vozila. I na primjer oslobodit ćemo vrijedne dijelove gradova na primjer e, parkirališta će se oslo... neće više biti potrebna moramo uskladiti sve te mreže kao lokalne vlasti za nas je vrlo važno da e, e, iniciramo projekte testiranja i ceste za takovo testiranje. E, e, to će dovesti i do e, jeftinije mobilnosti. Jeftinija mobilnost znači da će se promet povećati, a zato se trebamo pripremiti. U gradovima trebamo se koncentrirati na potpuno drugačije tipove izazova Trebamo pametna vozila u gradovima, a u ruralnim područjima trebamo pametne ceste. Ako pogledamo treći stup ovog e, dokumenta, htio bih naglasiti tri točke. E, Govorimo o razdoblju do 2050. godine. E, mogao bi se razviti elektrosmog u gradovima. A ne znamo e, kakve će učinke to imati. Ne, ne znamo posljedice toga e, po ljudsko zdravlje. E, pametan promet. To znači da će biti manje onečišćenja. E, moramo iskoristiti mogućnosti umjetne inteligencije kao i alternativnih izvora energije. Moramo pri tome biti učinkoviti. I posljednje, u vezi s tekstom imamo 19 amandmana. Od tih 19 amandmana 12 dolaze od mene mm, e, i ja bih neke povukao. Na mnogim mjestima naime e, e, se referiramo na lokacije, a mislim da ne trebamo na tim mjestima promijeniti ono što je predložila komisija. Hvala vam. Hvala na ovim uvodnim riječima. Ima li javljanja za riječ? Gospodin Bor. Hvala. Mm, podupirem veći dio ovog mišljenja, imam samo jedan mali problem. U mišljenju tako i u nekim amandmanima. Postoji nepotrebno spominjanje subsidijarnosti. Komisija kaže da se trebaju odrediti autoceste i prioritetne ceste, dakle izvan mreže TNT. I kroz tu direktivu bi trebalo, dakle, rješavati ove stvari. Problem se pojavljuje u ovom mišljenju kada se govori o bazi podataka euroregija. Možda mnogi od vas zato nisu čuli. To je nešto slično Eurostatu tu je jedna baza podataka, dakle Agencija za katastar. Dakle, to je jedna baza podataka koja bi se trebala izraditi na osnovu podataka koje bi se dobile od nacionalnih agencija. Dakle, tu bi se trebalo onda naći stajališta tih nacionalnih tijela. Imamo problema onda sa, ukoliko se nešto dogodi u jednoj e, određenoj e, državi članici, obraćam se primjerice svojim danskim kolegama, što se tamo događa? Dolazi do promjene upravljanju cesta, dakle sa centralne vlasti na lokalnu razinu i to sada izaziva problem vezano uz ovu direktivu e, komisije koja govori o ovim primarnim putevima i autoputevima. To bi trebao biti problem koji se rješava na nacionalnoj e, razini, a ne na europskoj razini. Ne zagovaram ovdje usklađivanje. Ali ako pogledate sigurnost prometa na cestama i obim e, prometa, dakle broj ljudi koji se kreću diljem Europe, onda mora postojati neko zajedničko stajalište o sigurnosti prometa na cestama jer u suprotnosti ćemo imati dosta problema. Mislim da je ono što je pokušala komisija učiniti da je to upravo to, ali nažalost ta baza podataka nije nešto na što možemo pristati diljem Europske unije, ali to je nešto dakle, što bi moglo biti najsličnije Eurostatu. Ima tu amandmana kojima ću se ja usprotiviti. Zato što oni idu dakle, u pravcu subsidijarnosti što smatram da bi se kod ovog pitanja trebalo izbjeći. Želi li izvjestitelj komentirati? Igen, sretni komentarni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Htio bih da nešto dodati. Slažem se s vama. Diljem Europske unije imamo različit pristup ovom problemu. Teško je tu naći zajedničko rješenje. Mi smo predstavnici lokalne i regionalne vlasti, moramo se zalagati za naše interese. I moramo uključiti Dakle, moramo se svi uključiti u razvoj cestovne infrastrukture. Imamo neke regionalne projekte. za koje se mora osmisliti odgovarajuća infrastruktura. Primjerice, Ana Magyar iz EPP-a je podnijela amandman broj 4. I to upravo ilustrira ovu situaciju. Mislim da bismo ga trebali podržati tako ići u pravom pravcu. Zastupnik Bergen øh, Som øh, kolega Albert ono što je kolega ovdje predstavio je vrlo točno i to je pozadina na koju smo mi reagirali kao e, danci. E, izvjestitelj je već rekao da e, je E, odgovornost na cestovnim vlastima. Tu imamo u Danskoj država i e, lokalne zajednice. Pri tome bih to ostavio. Mi znamo da to spada u našu odgovornost i to podcrtavamo s našim amandmanom. E, mi to jako dobro obavljamo u našim lokalnim zajednicama. Hvala lijepa. li još javljenja za riječ? Prelazimo na amandmane. Broj 1. Ukoliko se on usvoji, onda prelazimo na drugi, odnosno određenu formulaciju njemu. Tko je za? Protiv? Čina je protiv, dakle odbija se. Amandman 2. Tko je za? protiv, usvaja se. Broj 3, tko je za, protiv, odbija se. Broj 4, imamo usmeni kompromis. Imamo malu razliku između različitih jezičnih e, verzija. Evo ova engleska verzija što vidite na ekranu. Koliko se to e, izmijeni, onda će to postati referentni e, tekst i s time će se uskladiti drugi prijevodi. Izvolite. A, nije mi zgodno pročitati ovo što piše na ekranu, imamo tu jednu određenu formulaciju s kojom imam probleme. Dakle, određuje se koji dijelovi cesta, dakle govori se tu o pojedinim dijelovima cesta koje će biti podvrgnuti direktivi, a drugi dijelovi iste te ceste neće biti usklađeni s time, pa to je malo neobična formulacija, jasno mi je što se pokušava učiniti, ali ne mogu se složiti s ovako formuliranim tekstom, te ću trebati glasati protiv ovog amandmana. Could Mr. Rapporteur Može li izvjestitelj ovo malo pojasniti? Ne, ja ne vidim dobro ekran. Hogy az nem volt igazából megfelelő. Dakle, vidim da engleski prijevod nije dovoljno dobar. Imate li ideju kako bi se to moglo popraviti? a... a često nam eh, gospodin Bor tu pojašnjava eh, stvari. Meni se čini da bismo nešto trebali izmijeniti jer ovaj izvorni tekst očito nije dobar. A pokušat ću vam pomoći. Zadnja rečenica je dobra, dakle, usklađuje se sve sa komisijnim e, prijedlozima, ali rečenica prije toga, tu ste izbacili ovaj area road covered by, to nas vas navodi na krivi trag i ubacili ste ove road sections, ove dijelove cesta. Za mene je to određena dužina ceste dakle između grada A i B, tu ćete možda imati jedan dio, jednu sekciju koja će biti e, dakle pod direktivom, a drugu ne. Dakle, izbacimo ovo sekcija, kaže predsjednik. Onda će to biti bolje. A evo, izvjestitelj se slaže, dakle, brišemo ovu riječ e, section, dakle, dio. Evo sad je bolje. Glasujemo sada ovom usmenom e, kompromisu. Dakle, izbrisali smo riječ section. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Broj pet. Tko je za? Protiv? Većina je za. Usvaja se. Broj šest. Tko je za? protiv, usvaja se. Broj 7, tko je za, protiv, usvaja se. Broj 8, tko je za, hvala, usvaja se. Broj 9 e, se povlači. 10R er je također povučen. Broj 10. Tko je za? Želite nešto dodati, kolega? Da, broj 8 je dakle usvojen, te možemo povući broj 10. Hvala na ovom pojašnjenju. Dakle, 10 je također povučen, broj 11. Tko je za? Hvala protiv. Usvaja se. 12 povučen. Gospodin Beger Andersen, glasamo broj 12. Tko je za? Protiv. Većina protiv, odbija se. 13R, tko je za? Hvala protiv. Nitko, usvaja se. 13 i 14 se ne razmatraju. 15 tko je za? Hvala protiv. Dakle, tko je za? Tko je za? Dobro 15. Protiv. Morat ćemo provjeriti. Neki među vama još uvijek razmišljaju što učiniti. Ok, let's see. Yes or no? Da ili ne? Have everyone voted who wants to vote? Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Odbija se i to za jedan glas. Broj 16. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 17. Tko je za? Protiv. Opet ponovimo tko je za A mama 17. Protiv. Većina protiv, odbija se. To glas glasili dva. Pola glasa. Broj 18. Tko je za? Protiv. Većina protiv, odbija se. Broj 19. Tko je za? Protiv. Usvaja se. Glasujemo sada dakle o cijelom mišljenju koje je ovako izmijenjeno. Tko je za? Protiv? Nitko. Suzdržani? Nitko. Dakle, jednoglasno usvojeno. Hvala. Hvala izvjestitelju. Hvala lijepo. Evo, naporni rad se nastavlja sutra ujutro. Uživajte u večeri. Sastanak se nastavlja sutra u 9 sati. Hvala. Tonight. Great.